Thank you, friends. Thank you. Some of us just made it from the coordinators meeting to make it here. Evo neki od nas su požurili sa sastanka koordinatora da stignemo na vrijeme. Pozdravljam potpredsjednicu Europske komisije Veru Jurovu, nadležnost za vrijednost i transparentnost. Ona je uvijek više nego dobrodošla i počašćeni smo što je možemo pozdraviti ovdje na strukturnom dijalogu sa komisijom o pitanjima koja su u njezinoj nadležnosti. Danas ćemo se baviti jačanjem demokracije, pluralizmom medija, slobodom medija očuvanjem europskih vrijednosti, i jačanjem vladavine prava, što uključuje i godišnje izvješće o vladavini prava, promicanju svijesti o zaštiti temeljnih prava djeteta i i također o još neostvarenom pristupu Europske unije Konvencije o ljudskim pravima, to je u našem mandatu u e, članku šestom e, iz e, ugovora o Europskoj uniji i to još trebamo ostvariti. I također moramo razgovarati i o drugim pitanjima iz njezinog portfelja prema vašem interesu. No prvo čujemo potpredsjednicu Jurovu, a onda ćemo otvoriti raspravu počet će koordinatori, a onda svi ostali. No, kao što ponavljam cijeli dan, imajte na umu da je ovo jedan od onih dana u kojem je vrijeme bitno. Jutro smo imali dva panela sa šest panelista i nakon toga raspravu sat i pol e, za svaki panel i to nije bilo dovoljno, što je očito i isti je slučaj ovdje. Imamo sat i pol vremena sa predsjednicom Jurovom, možda neće biti dovoljno, ali ako vidite da se približavamo vremenskoj granici, a dolazi nam i drugi potpredsjednik, potpredsjednik Hinas e, o očuvanju europskog načina života. Dakle, ako vidite da se približavamo vremenskoj granici, molim vas da se držite zadanog vremena. Da, vrijeme jest bitno, a e, bitne su i vrijednosti i transparentnosti, zato sam e, sretna što sam ponovno ovdje. Ovo je prva prilika za jedan naš dijalog i za razmjenu gledišta o pitanjima izvoje nadležnosti i ovo je za mene bitan e, trenutak jer želim dobro započeti mandat. Kao što znate, s mnogima od vas sam već e, u prethodnom sazivu ostvarila dobru suradnju i hvala vam na tome i želim e, vas razuvjeriti u to da ću i dalje naporno raditi na pitanjima od zajedničkog interesa i da ću tome posvetiti istu energiju i intenzitet. Ovo je pravo vrijeme za ovu raspravu. Evo, upravo danas komisija je predstavila digitalni paket e, koji naznačuje načine na kojima ćemo se nositi sa nekim od velikih izazova našega doba, a to je naročito izazov digitalne revolucije i u ovom paketu se govori o pitanjima koja su bitna za misiju ovog odbora, a to su transparentnost i sigurnost podataka te umjetna inteligencija. Započela bih e, od tog paketa, a onda bih se posvetila ovom trojstvu koji je u središtu mojeg portfelja i djelovanja ovog odbora, a to je vladavina prava, temeljna prava i demokracija. Glavna tema koja prožima digitalni paket jest e, ta da tehnologija mora biti u službi ljudi, a ne obrnuto. To je naznaka onoga što želimo da preraste europski model koji se temelji na izvrsnosti i povjerenju, odnosno europskog modela koji je potpuno u skladu sa našim vrijednostima i pravilima i koji je potpuno ukorijenjen i u temeljnim pravima jedan europski model koji izbjegava pristranost ili diskriminaciju koje e, proizlaze iz e, aplikacija umjetne inteligencije i njezne primjene od samoga početka. Umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija je tehnologija koja će preobraziti naše stoljeće i ona može donijeti velike koristi i gospodarstvu i društvu, no kao što svi znamo može i otvoriti pitanja u vezi dostojanstva, privatnosti, nediskriminacije, slobode govora i sl. U bijeloj knjizi koju smo objavili danas iznosimo političke opcije o tome kako se poslužiti instrumentarijem zakonodavstva kako bismo postigli promicanje usvajanja umjetne inteligencije i suočili se sa izazovima koji su povezani sa nekim načinima primjene tih novih tehnologija. Ovo savjetovanje će pridonijeti stajalištu komisije o donošenju odluka u ovom području. Naš se pristup temelji na rizicima za e, pitanja od visokog rizika poput e, zdravstva, prometa, E, sustava umjetne inteligencije trebamo osigurati transparentnost i ljudski nadzor e, za aplikacije od manjeg rizika umjetne inteligencije. Mi predlažemo dobrovoljni način označavanja i kao što sam već javno rekla trebamo izbjegavati crne kutije koje jednostavno nisu razumljive. Razvijanje umjetne inteligencije temeljem zajedničkih europskih vrijednosti može predstavljati konkurentsku prednost u doba kada je važno prihvaćanje i korištenje novih tehnologija. Današnji digitalni paket također sadrži i strategiju o podacima. Prednost Europe je u njezinom jedinstvenom tržištu i stoga se moramo pobrinuti da jedinstveno tržište za podatke preraste u stvarnost. Stoga predlažemo bolju razmjenu podataka i kvalitetnije korištenje i pristup podacima, naročito za industriju. No, pri tome ne smijemo zaboraviti niti globalnu dimenziju, odnosno moramo nastaviti raditi sa sličnim partnerima poput Japana i ostalih na konvergenciji kako bismo e, promicali razmjenu podataka koja se temelji na povjerenju, ali i sa zaštitama. Također trebamo odrediti i razmjerno zakonodavstvo i na taj način možemo postati model za umjetnu inteligenciju kao što smo već ostvarili u slučaju propisa o privatnosti. Pričamo sada na e, druga ključna pitanja koja su u mojoj nadležnosti, a to je u prvom redu vladavina prava. Želim biti vrlo jasna. Vladavina prava je naš glavni temelj. Moramo se pobrinuti da se ona poštuje svugdje i da se sa svakom zemljom postupa jednako. Mjere koje je komisija već poduzela i koje sada poduzima temelje se na našim zajedničkim vrijednostima i na pravu Europske unije. Osim toga ne smijemo zaboraviti da je pridržavanje prava ne samo zadatak komisije, nego je to zajednička obveza parlamenta, vijeća, zemalja članica i naravno komisije. Naš rad na vladavini prava ima trostruki pristup. Kao prvo, želim jasno izjaviti da će komisija i dalje igrati ulogu čuvarice ugovora ako zakoni usvojeni u zemljama članicama nisu u skladu sa europskim pravom, e, moramo reagirati i pokrenuti odgovarajuće postupke koji su predviđeni europskim zakonodavstvom i poslužiti se svim potrebnim instrumentima, što znači i e, postupkom zbog kršenja. Na plenarnoj prošloga tjedna razgovarali smo o najhitnijim pitanjima s tim u vezi. Radimo na procjeni novog poljskog e, zakona o e, stegovnom režimu. I ja sam postavila pitanja već prije u vezi sa tim zakonom e, i nećemo se suzdržati niti od postupka zbog kršenja ako dođemo do tog zaključka. Nadalje, komisija radi na novoj preventivnoj mjeri uspostavom godišnjeg ciklusa vladavine prava koji će obuhvatiti sve zemlje članice. Takav mehanizam će obuhvatiti ustavni poredak, neovisnost pravosuđa, suzbijanje korupcije i ulogu medija. Sa zemljama članicama radimo sada na razvoju metodologije i prikupljanja podataka. Prvi dokument namjeravamo pripremiti za jesen kako bismo pokrenuli raspravu sa parlamentom i sa vijećem i to će biti važan instrument koji će potvrditi da i dalje postoji kultura vladavine prava u Europskoj uniji. I treći pravac našeg djelovanja je vladavina prava. Dakle, ja sam otvorena za razgovor sa zemljama članicama za iznalaženje potrebnih rješenja i to je bila iz svrha mog posjeta Varšavi i nadam se da ćemo iznaći zajedničko rješenje. Europska unija je zajednica prava i vrijednosti, ali isto tako i zajednica dijaloga. I na kraju, budući da se pripremamo za posebno Europsko vijeće o višegodišnjem financijskom okviru koji će se održati sutra, dopustite mi da iznesem ovdje prijedlog za zaštitu europskih poreznih obveznika što se, što povezuje e, PFO sa vladavinom prava. Drago mi je da je to i dalje dio nego boksa, ali Htjela bih e, upozoriti na mogućnost e, bilo kakvih snižavanja standarda i kada je riječ o suštini i kada je riječ o procesu odlučivanja. Dopustite sada da se osvrnem na temeljna prava. Deset godina nakon usvajanja povelje o temeljnim pravima želim pokrenuti reviziju strategije koja će se usvojiti do kraja ove godine. Ne Želim se više usredotočiti na provedbu i pitanja poput okvirne odluke o rasizmu i ksenofobiji i o provedbi povelje na razini zemalja članica. U tom kontekstu drago mi je što vas mogu izvijestiti da ćemo uskoro ponovno pokrenuti pregovore o pristupanju Europskoj uniji e, Europskoj konvenciji o ljudskim e, pravima. Kao što sam rekla u pismu, izvješćavat ću vas o tome i Uvjeravam sam da ću, vas da ću eh, izbliza pratiti te pregovore na političkoj razini. Dopustite sada da se osvrnem na treću glavnu temu, a to je demokracija i ovdje želim iznijeti svoje sadašnje eh, razmišljanje o akcijskom planu za eh, demokraciju koju ću predložiti do kraja godine. On će biti odgovor na brojne izazove s kojima se suočava demokracija poput upletanje u izbore, dezinformiranja i e, izazovi koji postoje u smislu pluralizma medija. Ne možemo e, zatvoriti oči pred time, moramo raditi na paketu za izborni zakon e, i na različitim praksama, ali isto tako moramo napredovati i trebamo možda razmotriti i zakonodavne mjere. Razmotrit ćemo također i mogućnost pozivanja platformi na odgovornost kako bismo riješili pitanje e, kampanja dezinformiranja i netransparentnosti raznih algoritama i također ćemo tražiti jasna pravila o političkom oglašavanju i o financiranju europskih političkih stranaka. Postoji dovoljno dokaza da je došlo do zlonamjernih manipulacija sa hakiranjem političkih e, stranaka i u slučaju Cambridge Analytica. Također je došlo i do množavanja digitalnih e, aktera i e, to također se više koriste i državni akteri. Kao što sam rekla Marku Zuckerbergu s kojim sam se susrala u ponedjeljak, platforme i druga tehnologija koje su pomogle u uništavanju stvari trebaju to i popraviti. Dakle, trebamo ih pozvati na veću odgovornost. Akcijski plan bi trebao se također pozabaviti ulogom medija o svemu tome i nadolazeća konferencija o medijima će se odigrati 20. ožujka i tada ću razgovarati o ključnim nalazima monitora europskih medija i nadam se da će to dati dobar doprinos cijeloj raspravi. No kako bismo se učinkovito borili protiv dezinformacije trebamo učiniti više. Laganje je problem, ali veći je problem taj što ljudi vjeruju tim lažima. Osim eh, što ćemo surađivati s platformama i sa zemljama članicama, trebamo također osnažiti građane, moramo podići svijest eh, o načinu na koji funkcioniraju lažne vijesti i trebamo i poboljšati medijsku pismenost. Trebamo cijepiti naše društvo protiv virusa, dezinformacija, a istovremeno moramo poboljšati i našu sposobnost eh, otkrivanja takvih kretanja u informiranju sa svojim suradnicima u e SVD-u, Sratkomu i NATO-u e, radit ću također na tim pitanjima. Raspravljat ću o tim pitanjima i na skoroj posjeti e, SAD-u jer se tamo vodi rasprava o štetnom sadržaju i o tome kako se nositi sa tim izazovom. I u zaključku želim izraziti svoju spremnost da se osvrnem na najhitnija pitanja jednakosti i pravosuđa kojima upravljamo u komisiji poput dokaza e, Ureda e, Europskog e, glavnog tužitelja, zaštite podataka ili državljanstva na prodaju. Pozivam članove ovog odbora da daju svoj doprinos reviziji opće uredbe o zaštiti podataka i ja bih se htjela usredotočiti na njenu provedbu, na potporu malim i srednjim poduzećima i na dosljednu provedbu umjesto na reviziju uredbe. Sada sa zanimanjem iščekujem vaša pitanja i radujem se budućoj uskoj suradnji sa vašim odborom kao i sa budućim privremenim odborom o dezinformiranju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ovo je bio vrlo sadržajan govor za ne. a mi se upravo na odboru LIBE bavimo demokracijom, vladavinom prava, temeljnim pravima i s obzirom na buduću uspostavu odbora za ljudska prava, od mnoga su otvorena pitanja. Dakle, krenemo sa raspravom. Prvi imaju riječ koordinatori. Gospodine Lenart, imate prvi riječ. Maksimalno dvije minute. Imali smo čitav e, niz tema koje je povjerenica spomenula, ali ja ću nastojati biti kratak. E, hvala što ste došli pred nas e, tako brzo nakon predstavljanja strategije o umjetnoj inteligenciji i o digitalnoj preobrazbi. Ja se slažem također da tehnologija mora biti u službi ljudi i jedinstvenog tržišta i da trebamo europski put ka digitalnoj transformaciji i tranziciji. To podržavam, imamo bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji i Također e, u zakonodavstvu imamo i e, predviđeni plan e, za četvrti kvartal ove godine. Dakle, jeste li sigurni da to znači da ćete istražiti sve opcije koje su ponuđene u bijeloj knjizi ili da nam treba više vremena za to? Zatim, Europski akcijski plan za demokraciju. Potaklo me da reagiram kada ste rekli da biste mogli razmotriti i zakonodavne mjere. Mislim da smo već nadišli ovu zamisao dobrovoljnog sudjelovanja, kao što recimo imamo sa kodeksom ponašanja. Dakle, Trebamo li te platforme pozvati na veću odgovornost, a onda to uključuje također i definiranje u zakonodavstvu transparentnosti i transparentnosti algoritama u prvom redu, ako možete malo to doraditi. I nedavno je došao ovdje glavna, došla glavna tužiteljica protiv Apple-a i ona je bila zaprenuta zbog sredstava koje je stavljeno na raspolaganje e, zemlje, članice, dakle da oni šalju e, privremene tužitelje, a ne možete se boriti protiv Apple sa takvim suradnicima. E, komisija je bila zastupljena na razini službenika, tako da nije imala što za dodati to zahtjevu glavne tužiteljice i mislim da biste vi mogli nešto više reći o tome jer i mi osjećamo zabrinutost zbog toga. I na kraju kada je riječ o planu za reviziju godišnjeg izvješća o ljudskim pravima. Mislim da je to uskoro predviđeno i kako vidite u tome ulogu Europskog parlamenta i na koji način bi se i vijeće moglo uključiti i u e, sadašnji postupak e, sukladno članku sedmom e, i vidite li možda mogući prostor za poboljšanja u ovim područjima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i hvala povjerenici što je e, spomenula različita pitanja. Mislim da je to nezgodno s obzirom se radi o tako širokom portfelju. Željela bih početi e, sa osvrtom na tri stupa, e, a to su vladavina prava, demokracija i temeljna prava. Mi moramo osigurati da sva tri stupa postoje. Međutim, imam jedno pitanje mi možda ovdje imamo zajedničko stajalište između komisije i parlamenta, međutim problem leži e, u državama članicama. Čak i na sljedećem vijeću možemo vidjeti da Mađarska i Poljska e, nisu prisutne, dakle vijeće nije spremno raditi na tome. Dakle, kakvog smisla ima raditi na zakonima i vidite li ikakve promjene? Slična stvar e, tiče se i proračuna Europske unije s obzirom na sve vrijednosti i temeljna prava. A to nije najbolja ideja, ali ako ništa drugo ne pomaže, mislim da se moramo usredotočiti na taj pristup. Da li mislite da bi e, to bilo nešto što bi stavilo pritisak na države članice da poboljšaju situaciju? Također bih e, se željela e, osvrnuti na pitanje umjetne inteligencije i ideje da se da razmjenjujemo podatke, posebice kada se e, radi o industrijskim podacima. Međutim, svi znamo da kada se radi o razmjeni podataka, u jednom trenutku kada se e, ujedine različiti izvori podataka, na posljedku se možda uvijek vraćamo na konkretne e, pojedince. Dakle, mislim da se tu ne radi samo o pitanju umjetne inteligencije, nego kada razvijamo, e, razvijanju nove, novih ideja vezane uz umjetnu inteligenciju, a najvažniji dio zaštite podataka su e, sigurna područja za podatke, no također i anonimizacija kao i određeni ključni elementi u razvijanju e, umjetne inteligencije. Također, e, s osvrtom na transparentnost, imali smo tu i e, još jednu razmenu gledišta i mi trebamo identificirati područje u kojima želimo koristiti umjetnu inteligenciju, identificirati podatke koji zaista pomažu pri razvoju tih područja. Nisam imala vremena da pročitam dokument koji je poslan danas, E, međutim, ovo pitanje nameće se i u nekim drugim raspravama i hvala vam e, što ste ovdje danas još jedan put. Hvala, gospođa Infeld. Hvala, dobrodošla povjerenice. Sa velikim sam zanimanjem vas poslušala i imat ćete za leđima i klub Renew, što znači da ćemo mi zahtijevati sve više i intenzivnija, snažnija djelovanja Možemo li isto reći i za gospođu van der Leyen, e, li ona i za vas kada treba poduzimati teške mjere protiv e, poljske ili mađarske vlade ili drugih e, vlada na koje treba primijeniti isti postupak. Ja se sjećam da je u slučaju Poljske rekla da nitko nije savršen, ali ako pogledamo način i brzinu na kojoj se uništava vladavina prava u Poljskoj, ne možemo dulje čekati jer svakoga dana nastaje nepopravljiva šteta, mi smo prespori. Znam da se to naročito odnosi na vijeće koje se ponaša potpuno neodgovorno i vidim tu sličnosti između vijeća i republikanaca u američkom senatu. U oba slučaja oni izbijaju redove kako bi zaštitili nekoga ko krši zakon, nekoga na vlasti tko krši zakon. Vidimo da i prije kraja pregovora o VFO-u da su se već oslabili i uvjeti, odnosno makrouvjetovanosti. Također, kada je riječ o akcijskom planu, podržavam sve što ste rekli, ali ima tu jedan veliki propust, a to je da europski političari, naročito šefovi vlada koji provode kampanje mrže, šire laži, šire lažne vijesti i dezinformacije, E, evo, tu mislim na e, Orbana i njegovu kampanju mržnje protiv židova, homofobne kampanje u Poljskoj. Dakle, oni imaju vlast, imaju autoritet. E, možemo se suočiti sa Facebookom, ali ako se bojimo suočiti se sa pojedinim europskim političarima i desničarskim strankama, onda potkopavamo vlastitu vjerodostojnost. I na kraju umjetna inteligencija za ljude. Slažem se sa svime što ste spomenuli u načelu, dakle nediskriminacija, zaštita prava i tako dalje, ali istovremeno zamjećujem da kada je riječ o zaštiti građana, zakonodavstvo u mnogo čemu zaostaje i iznenađuje me to što komisija razmatra povlačenje prijedloga koji štite ljude, e-privatnost, horizontalna direktiva protiv diskriminacije. To ne treba povući, vijeću treba reći da konačno se baci na posao i da usvojite prijedloge jer će to osigurati ljudima potrebnu zaštitu. Hvala. Hvala. Gospođa Štrik u ime Gospođa Franke u ime zelenih, izvolite. E, Zapona se nastavlja, e, govorit ću njemački. E, hvala povjerenici na dolasku i kolege su već spomenuli sanje u Poljskoj. Dakle, s jedne strane vjerujem da treba razjasniti situaciju u vezi sa člankom sedmim i također i postupak pred sudom. Dakle, molim komisiju za dodatna pojašnjenja jer nije mi jasno kako se mogu provoditi kampanje mržnje protiv političara o Poljskoj i drugih kolega u ovom domu. I htjela bih nešto nadopuniti, dakle spomenuo se VFO i e, problem uvjetovanosti, mislim da je to bitan aspekt e, i moramo tu unijeti snažne argumente u raspravu, ali isto tako kada je riječ o potpori aktivistima za ljudska prava ne samo u Poljskoj i u drugim zemljama članicama Europske unije, to je bitno, dakle i to odbor Libe i vi kao povjerenica za temeljna prava i vrijednosti Europskoj uniji trebamo paziti na to da se zaštita ustroje na način e, da i lokalne organizacije to mogu provesti. I htjela sam spomenuti još jednu temu koju još niste spomenuli, odnosno u proteklih nekoliko tjedana vidjeli smo dramatične pojave desno ekstremističkog terorizma, recimo u Njemačkoj, e, prošloga tjedna e, policija je uhitila 12 osoba u jednoj regiji i također je izdala naloge za uhićenje protiv osmero osoba zbog desno terorizma. Dakle, mislim da smo predugo čekali i promatrali smo kako te pojave nastaju i u posljednjih nekoliko godina u cijeloj Europi su nastale terorističke mreže, krijumčari se oružje, imamo napade na džamije e, to je namjeravala i ta skupina koja je sada uhičena, tako da bih eh, htjela da upravo komisija dođe razgovarati o tome pred odbor, ali isto tako da pogleda što bi mogla učiniti kako bi se suprotstavila takvim pojavama koje predstavljaju ogromnu opasnost. Dakle, htjela bih vidjeti i e, više djelovanja od strane komisije po tom pitanju. Hvala vam. Tardino. Zastupnica Tardino ime ideja. Ne, gospodin Fest. Izvolite. Hvala lijepa. I hvala gospođe Rajnke što je spomenula upravo pitanje terorizma u Njemačkoj. Upravo prekjučer bio sam na sastanku u Europolu gdje se moglo jasno čuti da zapravo je terorizam sada dolazi sa ljevice, a osim toga jučer, odnosno pre, prekjučer je izašao jedan članak o tome u Frankfurter Allgemeineu i o vezama E, terorista sa zelenima i sa e, ljevim strankama. I želim e, zahvaliti stranci gospodina Karnera koja trpi takve terorističke napade i htio, bih čuti od gospodeđe Jurove da se pozabavi tom temom Znamo što se dogodilo i u e, Tiringi, dakle gdje će najvjerojatnije doći do novih izbora. Hvala. Dank. Now for the ECR, Mr. Jaki. Gospodin Jaki u ime ECR-a. Hvala, govorit ću na poljskom. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem povjerenici. A što se tiče buduće suradnje vezano uz kazneno pravo, moramo e, se sjetiti da e, se u Poljskoj događa pad e, kriminaliteta u najbržom stopom u Europi u posljednjih nekoliko godina. A što se tiče vladavine prava, ovo je moj sedmi mjesec ovdje kao zastupnik u Europskom parlamentu i slušam o tome kako stvari ne idu dobro u Poljskoj, ali nitko ne može precizno ukazati na konkretna rješenja ili zakone koji su u suprotnosti sa politikama Europske unije. Problem e, jest taj da e, suce e, biraju političari. No u Poljskoj suci biraju suce. Međutim, u drugim zemljama političari biraju suce. I to je zapravo istina. Postoji čuo sam priče o nekim zakon, zakonima koji bi mogli e, urediti e, e, aktivnosti od strane sudaca. Međutim, želio bih da kažete koji konkretan zakon u Poljskoj je u suprotnosti sa europskim zakonima. Primjerice, u Njemačkoj, ako suci počine slično krivično dijelo, moguće su postupci koji nisu mogući u Poljskoj. Dakle, kakve bi bila, dakle, kakve bi bile sankcije? Na posljedku rekli ste da bi najgora stvar bila e, prenošenje e, lažnih informacija. Međutim, ako se e, šire lažne informacije u čitavoj zemlji poput Poljske, da li je to prihvatljivo? Hvala. Gospođo potpredsjednice, imate lijepu titulu, dakle temeljne vrijednosti i e, transparentnost, e, biste mogli više nešto reći o transparentnosti jer je ona bitna za građane Europe, dakle imate li osjećaj da se nešto događa što je s vama u vezi i kako um, provodite taj dio svojeg portfelja, evo o tome bih htjela nešto više čuti, dakle i govorili ste o GDPR-u, i malim i srednjim poduzećima i govorimo o industriji 4.0 i o umjetnoj inteligenciji, a pitanje je što će biti sa podacima građana. Trebamo se time detaljnije pozabaviti, dakle trebamo zaštititi ljudska prava u tom slučaju i ja tu doista osjećam veliku zabrinutost jer kada govorimo o GDPR-u Pitam se, odgovara li ta uredba sadašnjem vremenu u koje ulazimo? Trebamo li je možda prilagoditi i ovim novim izazovima? I također navodni desničarski terorizam ja nisam upućena u detalje rada Europola, ali oni upućuju i upozoravaju na određene manjkavosti u istraživanju desničarskog terorizma i htjela bih u tom kontekstu reći da bi o u Njemačkoj je to postala velika tema. Od 1990. je bilo je mnogo smrti zbog desničarskog terorizma. Niti jednog drugog, niti jednog drugog terorizma. Možemo govoriti o svačemu drugome, ali to mislim da ne stoji. Ono što je najbitnije je da dosljedno postupamo protiv e, desničarskog terorizma i e, u tom smislu podržavamo ono što ste rekli u svojem uvodnom izlaganju, gospođo Jurova. Hvala. A sada e, dajem riječ drugim zastupnicima i zastupnicima. Pokušajte se držati na jednoj minuti i onda ćemo još uvijek e, imati dovoljno vremena za nastavak rasprave. Počinjemo. Prvo gospodin Tudorači, izvolite. Hvala, dobrodošla povjerenice. Evo, imam e, kratka četiri pitanja vezano za GDPR. E, vi se spomenuli izvješće. Pitanje je da li će ta provedba E, gledati nepredviđene posljedice e, GDPR-a i blokiranju pristupa informacijama zadržane države članice. Mislim da bi to bilo vrlo važno poglavlje. E, drugo pitanje, ciklus vladovine prava koji ste spomenuli i znate da mi zaista to podržavamo. Dakle, način na koji je Sofi već navela, ne, ne, ne sumnjam u vaše, u vaše obveze prema tom ciklusu, ali da li zapravo to neću utjecati na e, antikorupcijsko izvješće, e, već smo tu imali određena poglavlja u tom izvješću i da li ćemo zapravo imati poglavlja, želim pitati, vezano e, za određene zemlje u ovom ciklusu. Treće pitanje, e, plan za, akcijski plan za demokraciju. E, da li se možemo koncentrirati na zaista bitna područja ako se želimo boriti protiv onih koji dakle e, se protive tome, mislim na Rusiju, da li ćemo uložiti resurse da se zapravo borimo protiv napada na demokraciju i kako ćemo to činiti. Sadašnji pristup nije dovoljan. Zadnje pitanje, vezane za vijesti koje smo čuli danas e, e, o novoj e, migracijskoj politici Ujedinjene kraljevine. E, ja sam pomalo šokirana, ne znam da li je to istina, ali neki izričaj te politike, e, dakle izdvajanje određenih nacionalnosti, stereotipa poput poljskih vodoinstalatera i rumunjskih građevinara, mislim da je to zaista uznemirujuće za jednu državu koja je sve do nedavno bila država članica. Kako ćete osigurati da se te dakle, da se podržavaju temeljne vrijednosti naše unije. Hvala. A sada gospodin Ralefa, potpredsjednik, ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospođo Jurova, pozdravljam vas. 2014. Europska komisija objavila je jedinstveno izvješće o stanju korupcije u Europskoj uniji jedno jedino izvješće. Dvije godine nakon toga e, trebalo biti drugo izvješće poput ovoga, ali nikad nije bilo objavljeno. E, pitanje korupcije je bilo e, pomaknute u sklopu izvješća o europskom semestru. Nije jasno kako će ovo pitanje biti dio budućih zajedničkog mehanizma za demokraciju i vladavinu prava. Jer postoji dimenzije e, vezano s poveznicu između e, korupcije na visokoj razini i zlouporabe e, službenih dužnosti i to je indikator za ovlasti, dakle, odnosno političke ovlasti koje ne podržavaju vladavinu prava. Moje pitanje je sljedeće. Da li Europska komisija planira nastaviti sa objavljivanjem izvješća o korupciji i mislite li da Europska unija treba zajedničku europsku strategiju za borbu protiv korupcije? U suprotnom, tu će biti jedna praznina u europskom zakonodavstvu eh, za vrlo važna pitanja poput ovog korupciji. Hvala lijepo. Hvala vam. Gospođa Purek, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospođo eh, povjerenice, 25 mjeseci je e, prošlo od postupka pod e, člankom 7 protiv Poljske i tijekom tog vremena Europska komisija je se bavila kontinuirano s pitanjem vladavine prava i zahvaljujem na tome. Međutim, situacija nije poboljšana, situacija je sve gora. Vlada je nedavno poduzela e, E, mjere da se uništi poljsko zakonodavstvo. Kao pravnica, poljska e, zastupnica i borkinja za e, temeljna prava, kontinuirano sam pitala sljedeća pitanja. Imate li ikakav akcijski plan koji bi se ticao mehanizma koji bi podržao vladavinu prava unutar europskih fondova? Da li postoje konkretne ideje kako braniti lokalne vlasti i direktne korisnike protiv efekata takvih mehanizama? I ako ne, kada možemo e, očekivati takav akcijski plan i konkretne ideje? Hvala vam. Hvala lijepo gospodine Kenner. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođi povjerenici. Imam tri pitanja. Prvo pitanje, spomenuli ste mehanizam za vladavinu prava, no želim vas pitati da li bi komisija bila u mogućnosti zaista potaknuti ovaj mehanizam, pokrenuti ga, ako se bojite da ne biste dobili kvalificiranu e, većinu da ga se odobri u vijeću? Da li je to problem za vas? Ja mislim da to jest velik problem i e, nadam se da šefovi vlada vide isti problem. Drugo pitanje tiče se reviziji GDPR-a. Da li ćete e, pokušati sagledati rad različitih DPI-ova, posebice u Irskoj. Velike platforme u Irskoj e, su tu u pitanju, mislim da ima problem provođenja zakona. A treće pitanje tiče se e, sljedećeg. Da li biste mogli dati više detalja o tome kako ćete pokušati e, uravnotežiti slobodu govora i štetni sadržaj, jer ne želimo nove probleme u tom području. Hvala lijepo Hvala vam. Hvala na riječi kao izvjestiteljica u Poljskoj o pravima, e, o temeljnim pravima i zapravo sam zabrinuta vezano uz financiranje e, programa koji ste spomenuli. A što se tiče e, ovog svetog trojstva e, koje ste spomenuli, imam tu tri pitanja. Prvo, bez prikladnih fondova, kako biste vi točno kao povjerenica jamčila da su neka od ovih temeljnih e, pitanja i vrijednosti naše Europske unije osigurana. Drugo, vi ste također zaduženi za slobodu medija e, a Europski parlament upravo e, e, piše mišljenje na vlastitu inicijativu, a koje su vaše inicijative da bolje zaštitite novinare e, od organiziranog kriminala i posebice barem ženske novinarske, novinarke pardon, koje su pod prijetnjom tijekom obavljanja svog posla. Koje su konkretne inicijative koje planirate poduzeti vezano uz ovaj problem? Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljam e, zahvaljujem i povjerenici. Imam nekoliko kratkih pitanja o vladavini prava. Nadam se da sam ispravno razumjela da je takozvana uvjetovanost i dalje pitanje u okviru rasprava o višegodišnjem financijskom okviru. I ako sam to dobro shvatila, e, što mislite kada bi se mogla riješiti blokada u vijeću? I drugo pitanje, riječ je o godišnjem izvješću o vladavini prava koje je najavila komisija koje bi trebalo izlaziti na godišnjoj razini i nadam se da će uskoro biti tako i o korupciji. E, dakle, kada će biti objavljeno prvo takvo izvješće? Hvala. Mr. Haliki. Gospodine Haliki, izvolite. Zahvaljujem. Govorit ću na poljskom. Jer sve moje pitanje tiče Poljske, poljskih građana, europskih građana i građanki koji bi trebali imati pravo da se osjećaju sigurno. Imam tri pitanja. Prvo, možemo li e, nazvati situaciju dialogom, situacijom koja nakon pisma Europske komisije, nakon vaše posjeta Varšavi, nakon dva dana, poljski predsjednik je potpisao ovaj zakon e, vezan uz disciplinarni postupak, odnosno postupke protiv sudaca u Poljskoj. Dakle, e, suočeni sa svime ovime, da li vi namjeravate poslati zahtjev e, i u da primjeni adekvatne mjere kako bi se zajamčila sigurnost za ove sudce? I znate li znate li za izvješće koje se primjenjuje e, koje primjenjuje 60 ili otprilike e, toliko disciplinarnih postupaka protiv 64 sudaca. Da li znate za to izvješće? Da li ste upoznati e, sa time? Hvala vam lijepa. Gospodin Jančeva, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala e, povjerenice na svim informacijama koje ste nam izložile. E, nova vladavina prava je vrlo važna i imamo velika očekivanja vezano uz nove mehanizme. Međutim, želim vam svrgnuti pozornost na jedan konkretan element, a to je sloboda medija. Drago mi je čuti da ozbiljno pristupate ovom pitanju možemo očekivati mm, mnogo truda aktivnosti od strane komisije po ovom pitanju. Ja sam većinu mm, svog života provela kao novinarka, e, kao istražna novinarka. Iz mog osobnog iskustva mogu vas uvjeriti da niti jedna zona sukoba nije opasnija od izvještavanja o e, korupciji na visokoj razini. Kada se radi o slobodi medija, Europska unija je suočena s dvije paralelne prijetnje. Prvo, fizička e, prijetnja novinarima, drugo, integritet medija u cijelosti. U nekim državama članica, članicama e, novinari E, odnosno novinarke su ubijene, ali u nekim državama članicama novinarstvo je ubijeno, odnosno smrčeno na vrlo nasilan način, a u drugim slučajevima na sistematski način, ponekad koristeći različite e, zakonodavne alate. Imam e, dva pitanja vezano uz to. Da li planirate jedan, e, pokrenuti jedan mehanizam koji bi nadzirao e, medije ili će vaša politika uključivati samo e, neke mjere? I da li predlažete jedan mehanizam vezan uz sigurnost i integritet europskih novinara i novinarki? Hvala. Hvala. Gospođo Kepa. Zahvaljujem. Zahvaljujem povjerenici i e, željela bih reći nešto Gospodin Halicki e, vas je zaveo na krivi tra, Govorimo o zakonu koji se tiče disciplinarnih mjera, to nisu kaznene mjere, a suci koji ste spomenuli e, su pod kaznenim pravom. To su ljudi koji su istukli svoje žene ili koji su vozili pod utjecajem alkohola i oni e, su pod kaznenim sankcijama, ne pod disciplinarnim postupom kojim smo govorili. Tu postoji velika razlika. Nemojmo zamijeniti ove dvije stvari i zastupnike. Gospođo povjerenici, imamo dva pitanja e, vezano uz e, kršćane. Vi ste govorili o jednakosti. Što e, ćete učiniti po pitanju borbe protiv kršćana i kršćanstva u Europi? kršćana kao simbolom kršćanstva. Mi smo imali 3000 napada protiv kršćana u Europi. Dakle, pet napada dnevno, primjerice u Poljskoj e, tijekom e, e, marša za jednakost, neki ljudi su napadnuti. Govorite zatim o vladavini prava. Mi znamo da određene države pripremaju, dakle da države pripremaju godišnja izvješća koja će biti evaluirana od strane komisije. Željela bih znati koji će biti kriteriji za ovu analizu od strane komisija, jer gledajući po iskustvima E, neki europski službenici će imati mandat da evaluiraju suverene države članice, a mi bismo to trebali izbjeći pod svaku cijenu. I zato bih vas željela zapitati koje su aktivnosti Francu, aktivnostima francuske vlade protiv žutih prsluka i protiv e, pravnika u Parizu. Mislim da se komisija treba pozabaviti time također. Hvala. Hvala vam, gospođo Višnjevska. Zahvaljujem. Hvala predsjedatelju, gospođo povjerenice. Željela bih reći da još jedan put e, vi ovdje e, raspravljate o navodnoj povredi vladavine prava. Možete li objasniti o čemu se tu radi? U Poljskoj e, opada količina kaznenih tijela. Ljudi se osjećaju sigurnijima, tu se radi o promjenama u pravosuđu. Vi govorite o povezivanju fondova sa vladavinom prava. E, revizorski sud e, postavlja pitanja vezano uz postupke, metode i e, koja sredstva bi tu bila korištena kako bi se analizirala, evaluirala vladavina prava. Vaš portfelj je vrlo širok. Vi biste tu trebali provoditi dijalog s crkvama također. Kako vi želite e, zajamčiti, kako ćete zajamčiti slobodu religije? Sloboda religije ne bi trebala voditi napuštanju kršćanskih vrijednosti na temelju kojih e, je stvorena europska kultura. E, Žela bih vas podsjetiti o statutu, uklanju statuta Ivana Pavla II. u Francuskoj i moramo se boriti protiv lažnih vijesti, fake newsa. Nažalost, e, na ovom sastanku ovog odbora vi ponavljate lažne vijesti o situaciji u Poljskoj. E, I ljudi iz desnice su e, optuženi za stvari koje nikad nisu učinili. Želim svrnuti pozornost na retoriku političara na ljevici je neprihvatljiv i to se stalno događa u ovom odboru. Pardon, nema njemačkog prijevoda. Evo, postoji jedan tehnički problem. Nema prijevoda s njemačkog. Pardon, na njemački. Ja sam slušao svoj prijevod, ali nisam primijetio da nema prijevoda na njemački. Da, ja nisam čuo ništa na njemačkom. Zanima me da li postoji prevođenje na češki? Aha, češki je samo pasivni, dakle nema prijevoda na češki. Gospodin Roberti, izvolite. Dobar dan svima, hvala povjerenici na e, e Imam jedno konkretno pitanje. E, u desetom mjesecu prošle godine u parlament i vijeće su usvojili važnu direktivu e, u vezi zviždača whistleblowers. E, to su važni instrumenti, ključni instrumenti e, za e, prevenciju ne samo korupcije, nego svih zločina koje su protivne europskim zakonima. Ja smatram tu direktivu vrlo važnom i vrlo detaljnom koja bi trebala biti model za druge direktive. Moje pitanje je što misli komisija učiniti kako bi osigurala e, korektnu primjenu e, ove e, direktive i posebice cirkulaciju informacija i, i dobrih praksi koje su temeljne za borbu protiv posebice korupcije i ostalih transnacionalnih zločina Eh, kaznenih dijela, posebice vezano uz ovu direktivu. Na posjetku mm, da li mislite da bi bilo korisno da osiguramo dakle ove ciljeve, dobre prakse i cirkulaciju informacija, imati jednu eh, centralnu agenciju, europsku eh, agenciju koja bi nadgledala primjenu ove direktive kao što je primjerice, na primjer, prijedlog mm, komisije bio u smislu recikliranja, agencije koja bi pratila recikliranje. Hvala. Hvala vam, zastupniče Roberti. Mislim da sam eto sad zabilježio e, sve i da se da su svi dobili riječ. Čućemo od naše predsjednice Jurove odgovore na sva pitanja koja su postavljena. Da li je to u redu? U redu, izvolite. Dajem vam riječ, gospođo Jurova. Ivan, Znate da kada mi date riječ, ja vam je neću vratiti. E, postoji jako puno važnih pitanja e, na koje bih doista voljela odgovoriti. Odgovarat ću na pitanja po tematici. Prvo, vladavina prava. Mr. Lenas pitao je o vladavini prava. Kako će se vladavina prava um, ne zajamčiti, već uh, ocijeniti u ocjeni vladavine prava. To su bila i pitanja nekih drugih zastupnika uh, odbora LIBE. I uh, donosili članak 7 neke, neki napredak u tom smislu. Daću vam određen kontekst. Sjećate se povijesti. Započeli smo s raspravom o članku 7 e, u vezi s poljskom situacijom 2017. godine kada smo je definirali kao slučaj za članak 7 e, zbog sistematskog kršenja vladavine prava u Poljskoj. E, kako je ona ocjenjena 2017. godine od strane naših odvjetnika, ali i drugih institucija. Članak 7 pokrenut je i e, stavljen je e, u vijeće za raspravu jer vjerujemo da je postupak ispravan, da komisija nije e, sudac u ovom pitanju, da ne odlučuje o tome kako se to krši i zatražili smo od suda da se izjasni u ovom pitanju. No naravno to stoji na državama članicima da definiraju kako one razumiju e, načelo vladavine prava, koji su kriteriji, gdje se nalazi ta granica između e, reforme pravosuđa koja želi unaprijediti e, pravosudni sustav. Od Poljske smo čuli da je to svrha ove reforme kada je započela 2015. godine. Oni su željeli poboljšati pravosudni sustav i to je nešto što komisija naravno želi i potaknuti u, u državama članicama i e, financijski pomažemo e, ove reforme pravosudnih sustava, e, primjerice ulaganjem u digitalne alate i primjerice obuku sudaca i tako dalje. To je veoma važna tema koja se treba raspraviti i u državama članicama, gdje one vide tu granicu između reforme koja želi poboljšati situaciju e, i e, toga gdje počinje politizacija, politiziranje e, pravosudnog sustava, koje su ograničenja te, nezavisnosti sudaca. I želim reći da rasprava u vijeću nije nigdje dovela, nije bilo glasanja po tom pitanju jer nije bilo dovoljno glasova. No vjerojatno zvučim razočarano, no i dalje smatram da članak 7 i, e, da je, članak 7 i rasprava u vijeću korisna jer je ta rasprava doista bila potrebna. Kada sam e, započela sa svojim radom u komisiji 2014. godine, vrlo dobro se sjećam e, da je to sve to trojstvo demokracija, temeljna prava i vladavina prava je nešto što nam je dano, što ne treba dodatnu definiciju Mm, mm, smatrala sam da svi imamo isto mišljenje o tome kako definiramo vladavinu prava njezina načela, da pobjednik ne odnosi sve nakon e, izbora, da nitko nije iznad zakona, e, da, e, da ustavi ograničavaju ovlasti. No, no danas vidimo da trebamo možda ne redefinirati, već uložiti više truda u zajedničko razumijevanje tog pitanja oko toga što je načelo vladavine prava. Također ste pitali o reviziji vladavina prava i koje ćemo kriterije upotrebljavati. E, snažno se zalažem za to da države članice e, glasuju e, o pripremi metodologije za ocjenu jer vladavina prava i neovisnost pravosudnog sustava, borba protiv korupcije, zaštita slobode medija. To nije fiskalna politika gdje radimo s konkretnim brojevima. Ovo zahtjeva ocjenu kvalitete. Upravo iz tog razloga sada radimo na stvaranju metodologije koja će uključiti veoma konkretne kriterije i pitanja za države članice kada govorimo o um, situaciji u um, određenim zemljama. Uh, želim da ovaj postupak bude jasan u vezi podataka s kojima ćemo raditi. Uh, ne želim na kraju ove godine uh, ili u listopadu imati izvješće o vladavini prava gdje će netko propitkivati to jesmo li radili sa s podacima koji, koji nisu nezavisni. Zato od država članica tražimo da navedu nacionalne kontaktne točke, stručnjake koji će raditi s nama na metodologiji tako da države članice imaju vlasništvo na tim podacima. I to sam pokušavala objasniti u Varšavi nakon cijele te ocjene koje će ocijeniti države članice koje će imati objektivne kriterije koje će biti veoma transparentno da je to također nešto što je i Poljska dugo zahtijevala. Mađarska i Poljska puno su puta pitale zašto se samo na njih usredotočujemo. Postoje i druge zemlje i ovo je upravo to. To je ocjena koja će doći u listopadu nakon veoma detaljne ocjene i e, voljeli bismo imati veoma detaljno e, izvješće o stanju vladavine prava u svim državama članicama. Naravno, to je opisno e, izvješće. Govorimo o, o suverenitetu države, govorimo o Ustavu. To su pitanja suvereniteta no mislim da na izvješću leži to da pogledamo kako to funkcionira u različitim državama članicama. Također ćemo razmotriti kako se štiti pravosudni sustav od e, politiziranja, razmotrićemo razmotrit ćemo borbu protiv korupcije. Pitali ste zašto komisija ne izdaje nezavisno izvješće o borbi protiv korupcije. Imat ćemo veoma e, važno poglavlje u ovom izvješću o vladavini prava i e, naravno izdaćemo to izvješće, izdavat ćemo ga svake godine, to je godišnje izvješće, pa ćemo također moći vidjeti i trendove kroz godine što smatram veoma korisnim. E, naravno, također ćemo razmotriti i pluralnost medija, slobodu govora u državama članicama. E, nismo do sada imali ovako sveobuhvatnu, sveobuhvatnu ocjenu i vjerujem da nakon što budemo imali ovo sveobuhvatno izvješće, bolje ćemo moći razumjeti gdje smo s vladavinom pravama u državama članicama i moći ćemo dalje raditi na tome, jer će ta ocjena e, predstavljati preventivni alat da, e, da nam omogući rano prepoznavanje e, razvoja situacije u nekim zemljama koje bi mogle dovesti do neželjenog smjera htjela sam pojasniti e, filozofiju i situaciju ocjene vladavine prava jer se sada nalazimo u ključnom e, trenutku dobivanja podrške država članica za metodologiju i e, ocjenu. Sofi je pitala podržavam li Ursula von der Leyen. Da, nakon što se sastala s Moravjeckim, ona je veoma jasno e, rekla da imam e, njezinu potporu i e, da podržamo vladavinu prava općenito, ali i u vezi s određenim zemljama. To ona u potpunosti podržava i mislim da je već prije u svojim izjavama vrlo jasno izrazila da je to jedno od načela koje su e, nužna i koje će e, komisija, na kojima će komisija puno raditi. Gospođa Renke pitala je o uporabi e, financija u vezi s vladavinom prava za program Europskog socijalnog fonda. To su fondovi koji se moraju dobro upotrijebiti u državama članicama i Gospođa e, Spunk je pitala isto o, financiranju. E, nikad neće biti dovoljno novca, nema dovoljno novca. I e, trebamo učiniti što je više moguće s ovim novcem koji imamo u Europskom socijalnom fondu, ali i u programu Digitalna Europa i Kreativna Europa. Jer to je e, financiranje koje se može iskoristiti za podržavanje prioriteta o kojima e, danas raspravljamo. E, usredotočuju se na to kako će se programi usmjeravati, koji će biti konkretni kriteriji za pozive, jer treba obrati pažnju na detalje. Ako nemamo dovoljno novca, moramo biti veoma oprezni u, oko ulaganja e, u stvari koje su nam važne. Pitanje terorizma. E, nebitno s koje strane on dolazi, on je pogrešan e, i treba, treba se boriti protiv njega, treba ojačati borbu protiv terorizma na europskoj razini. I ono što činimo je jačanje Eh, jačanje Europola i Eurojusta. Eh, Europol eh, ima sada pojačan budžet, no to se isto ne može reći za Eurojust. Europol će biti veoma jak u tom pitanju. Informacije će se bolje razmjenjivati na siguran način između Europola i agencija za razmjenu podataka i policije. E, svakako trebamo ostvariti e, napredak po pitanju e, razmjene dokaza, a od parlamenta tražimo da to ponovno razmotri. Imala sam veoma kvalitetnu raspravu sa gospođom Sipolom prošli tjedan o tome. Ponovno to trebamo razmotriti jer istrage trebaju biti brže kada govorimo o prekograničnim istragama jer trenutno 25% dokaza s kojima policija radi je u digitalnoj formi, a digitalno nema granica u Europi i zločini ne poznaju granice. No, policija ima, ograničena je granicama i zato moramo činiti što je više moguće da ostvarimo njihovu prekograničnu suradnju. Također se e, nadamo da ćemo dovršiti zakonodavni postupak o e, internetskom terorizmu jer e, trebamo suradnju na pouzdan način pri prepoznavanju terorističkog sadržaja. Treba ga naravno odmah prijaviti policiji kada dobiju obavijest država članica da postoji taj teroristički sadržaj na internetu ili na vlastitoj mreži, da trebaju odmah djelovati. Nema kompromisa jer je terorizam veoma ozbiljan problem i ponovit ću, nije bitno s koje strane on dolazi, lijeve ili desne. Moramo se protiv njega snažno boriti. Gospodin Jaki, da, Drago mi je da ste doveli broj zločina pod kontrolu u Poljskoj i to su jako dobre vijesti. A kada govorimo o vašem pitanju o disciplinarnim mjerama, e, komisija ne propitkuje e, imenovanje sudaca jer e, nije pitanje jedne ili druge vlasti da imenuje suce. Već se e, tiče novog vijeća za pravosudni sustav koji se sada sastoji od sudaca koji su politički imenovani umjesto da su imenovani od strane svojih kolega. E, to je povezano i s postupkom iz članka 7. Po našem mišljenju ta reforma dovela je do e, sistemskih problema da je to e, vijeće zaduženo za osiguravanje nezavisnosti pravosudnog sustava i imenovanja. E, to je nešto o čemu bih htjela raspraviti. Naravno, e, trebamo se vratiti na ovo pitanje i bolje si objasniti je li to problem. Mi smatramo da, da je u smislu članka 7. Nadalje, važno je reći da u drugim državama članicama E, postoje e, važne sigurnosne mjere, primjerice uključenost pravosudnog sustava u odluke. Imamo to u Austriji, Španjolskoj, Latviji, Češkoj republici, Irskoj, Švedskoj. Ili postojanje transparentnih postupaka na temelju kojih se suci imenuju e, iste te zemlje ili pravo na propitkivanje odluke o imenovanju suca primjerice u Njemačkoj i Češkoj republici se Jaki eh, pitao konkretno pitanje, pokušala sam veoma konkretno na to i odgovoriti. No, općenito govoreći, nikad nismo rekli da eh, ne treba postojati disciplinski postupak u državama članicama. Moramo zaštititi visoku kvalitetu pravosudnog sustava, eh, vršeći pritisak na kvalitetu na kvalitetu rada sudaca. Oni, su, oni imaju veoma odgovornu ulogu u društvu i zato ako oni učine nešto krivo i sad e, ne miješam kazane i disciplinske e, mjere ili probleme, no ako sudac u nečemu pogreši, e, potrebno je reagirati i pokrenuti disciplinski postupak. No pitanje je treba li se to učiniti e, u vezi e, sa substancom tog dijela. Primjerice, kao u, zakonu vidimo da e, suci ne, bi trebali odlučivati o nepravomoćnim odlukama Europskog suda. To, treba dodatno pojasniti to značenje kada govorimo o disciplinskom postupku. to nije e, slučaj da komisija kaže da ne treba biti nikakvih disciplinskih postupaka. Gospodin Tudorecki, e, vladavina prava, e, antikorupcija. Da, bit će puno detaljnih pitanja o primjerice javnoj nabavi koji će nam omogućiti da ocjenimo koliko intenzivna i učinkovita je e, borba protiv korupcije u državama članicama. Gospodin Haritski, e, da, trenutno ocjenjujemo e, zakon. Kada sam bila u, Varšavi, rekla sam da, da, da predsjednik mora potpisati taj zakon i da će komisija čekati taj konačni zakon koji će to ocijeniti i odlučiti o tome hoćemo li e, pokrenuti postupak ili ne i koji će biti e, opseg djelovanja. To je još uvijek u fazi ocjene. Gospođa Kempa. E, pitanje diskriminacije u religijskom smislu. To možete pitati gospodina Hinosa kada dođe, jer je e, on odgovoran za dijalog s crkvama, za e, sigurnost. E, naravno, ja imam svoje mišljenje o tome da treba zaštiti sve religije i naravno imamo i instrumente, možemo ih primijeniti bez diskriminacije i bez isključivanja bilo, bilo koje religije. Možda ćete dobiti bolji odgovor od mojeg kolege koji je odgovoran za e, promicanje europskog načina života. Kada govorimo o vladavini prava, odnosno e, novcu proračunu, e, da ozbiljno se slažemo da, da trebamo taj instrument, jer ako jer trebamo određene mjere kako se, kako se raspoređuje e, novac iz e, proračuna. E, treba jasno razgraničenje i jamstvo da će se novac zaštititi. Ne radi se o novcu za koheziju, radi se o, o, čitavom proračunu. Mehanizam VFO za vladavinu prava nije e, rješenje koje će riješiti problem vladavine prava, no vjerujem e, da će biti ometajući faktor i podsjetiti države članice da ako žele upotrijebiti e, novac europskih poreznih obveznika, onda trebaju jamčiti da pravosudni sustav funkcionira, da se korupcija kažnjava, da prevara u postupcima javne nabave se također kažnjava i tako dalje. Mislim da je to minimum koji trebamo zahtijevati. E, komisija je dala konkretan e, prijedlog e, s popisom situacija za pokretanje takvih postupaka i predložili smo većinsko odlučivanje u komisiji. E, pregovori o e, proračunu tijekom njih vidjeli smo da postoje različiti pristupi sustavu glasanja i bojim se da ako promijenimo ovaj e, prijedlog za kvalificiranu većinu mi ćemo tada imati nešto što jednostavno ne funkcionira. Mogu vam zajamčiti da to nije bila namjera na početku i e, komisija tu ima veoma čvrst stav kada govorimo o izvornom e, prijedlogu. Jutro smo o tome e, raspravljali i naše mišljenje je veoma jasno. Umjetna inteligencija i zaštita podataka. Puno smo raspravljali E, paket za umjetnu e, inteligenciju e, i, paket za strategiju podataka. GDPR i zaštita osobnih podataka građana će se zajamčiti. Upravo zato u prijedlogu, ako pročitate paket koji smo poslali jutros, vidjet ćete puno referenci na GDPR, a posebice u vezi E, podatke koji nisu osobne prirode, a posebice o anonimizaciji podataka koja, e, kojim, to je pitanje kojim se treba pozabaviti. I naravno trebamo zajamčiti da u svakom minutku e, u svi tehnološki napreci i sve, sve inovacije poštuju načela GDPR-a sadašnji paket uopće se ne tiče GDPR-a. To je nešto što želi razviti ekonomičnost podataka, eh, želi pripremiti Europsku uniju eh, kao kontinent koji će eh, napredovati u smislu prosperiteta, no ne na račun temeljnih prava. Upravo zato u, u tom paketu koji smo danas prihvatili vidjet ćete tu referencu na GDPR. E, također ćemo se pozabaviti tim novim razvojem i novim načinom razmišljanja u ocjeni GDPR-a o kojoj je pitala gospođa Sipola. To će biti gotovo do svibnja. Razmotrit ćemo e, sva pitanja koja ste spomenuli, ne samo e, GDPR u e, odnosu na novu strategiju, već i način na koji GDPR funkcionira za mala i srednja poduzeća, kako primjenjamo GDPR diljem cijelog kontinenta, jer je to nešto što trebamo ponovno razmotriti. Imamo li ili nemamo zaječen je načelo jedan kontinent i jedan zakon. E, to, je zadaća e, odbora za GDPR da osigura tu unificiranu primjenu. E, nije jeftino kršiti privatnost građana i skupo i u jednoj i u drugoj zemlji. I na kraju, što je gospodin Tedrači pitao, naravno E, trebamo razmotriti slučajeve kada se GDPR upotrebljava e, protiv nekih s naših interesa. Primjerice, kada govorimo o pristupu informacijama. U nekim zemljama GDPR se e, upotrebljava protiv novinara, onemogućuje im pristup informacijama i trebamo razjasniti do, do koje mjere se GDPR primjenjuje i kako se treba primjenjivati na ispravan način. O tome se raspravljali s Markom Zuckerbergom prije dva dana. Tražila sam informacije za naše istraživanje, tako da znamo što se događa u tim crnim kutijama, što se događa u algoritmima, kako se oni bave e, podacima e, i e, kolika je pojavnost govora mržnje protiv određenih grupa ljudi. Mi nemamo te podatke, a odgovor je bio da se Facebookovi odvjetnici boje GDPR-a. Da, u redu. Onda ćemo morati razmotriti kako dodatno e, pojasniti da GDPR e, da ih GDPR ne spriječava od pružanja informacija istraživačima. To su samo dva primjera koja trebamo razmotriti e, pri ocjenjivanju funkcije GDPR-a. Kao što sam rekla u svom prvom govoru, e, nećemo revidirati GDPR. E, želimo razmotriti prikladnu e, primjenu i provedbu. To se tiče i irskog DPA. Znam da su pod velikim pritiskom jer velike tehnološke kompanije tamo imaju svoja sjedišta u Irskoj i u kontaktu sam sa tijelima za zaštitu podataka. E, rekli su mi da imaju dovoljne kapacitete za to i da će u slučaju potrebe kapacitete povećati. Kada govorimo o kapacitetima, e, malo, ću sada promijeniti e, temu, pitali ste koliko smo financijski potkovani za borbu protiv dezinformiranja povećali smo budžet Estratkoma i od država članica zatražili smo da povećaju svoje proračune, primjerice e, vanjskih poslova, e, obrane i tako dalje. Također smo zatražili od poreznog sektora da poveća svoje kapacitete za prepoznavanje e, ilegalnog i štetnog sadržaja, tako da ga mogu ukloniti u slučaju da je nezakonit ili Um, se na drugi način pozabave uh, s tim uh, štetnim sadržajem. Prikupit ćemo više, još dokaza, više uh, podataka za akcijski plan za zaštitu demokracije koji ćemo objaviti do kraja godine. Borba protiv e, dezinformiranja bit će veoma snažno poglavlje uz poglavlje o zaštiti izbora i e, nezavisnog novinarstva. Oni su međusobno povezani. Pitali ste nas e, hoće li to biti samo popis generalnih mjera ili će doći i do predlaganja nekih zakonodavnih mjera. Mi ćemo posebice ocijeniti e, zakonodavstvo vezano uz izbore i e, političke stranke gdje Europska unija e, ima određene kompetencije. Govorimo o transparentnosti financiranja kampanja i slično. I također ćemo analogno tome predložiti državama članicama određene mjere koji se bave financiranjem kampanja. Predložit ćemo za, za online kampanje. E, za offline kampanje dobro smo opremljeni, no e, za barem pola država članica e, ne možemo garantirati potpuna pravila u tom smislu. Također ćemo razmotriti i to trebamo li imati zakonodavstvo veđano, vezano uz dezinformiranje. No po tom pitanju mogu vam reći da mi moj instinkt govori da trebamo biti veoma oprezni da ne e, uvedemo cenzuru. E, cenzura, cenzuri nije mjesto u Europi. Također sam veoma protiv toga da porezni sustav e, bude alat za istinu. I mislim da je to načelo kojeg se trebamo držati. Ne mogu zamisliti da ne želimo reći što je istina, što je laž da to isto pita, da to isto zatražimo od, eh, od Marka Zuckerberga i eh, drugih tehnoloških divova. To se neće pojaviti u našem planu, no ono što bi se moglo pojaviti je to da eh, trebamo društvo ojačati u borbi protiv tih informacija, trebamo pružiti i nekakve cifre kada govorimo o lažnim vijestima na internetu i tako dalje. E, to trebamo učiniti na ispravan način i moram reći da postoji razlika između dezinformacija i govora mržnje. Ne želim biti <laughs> pedagoški, pretjerano pedagoški nastrojen u ovom smislu, no kao odjetnica e, želim reći da trebamo upamtiti razliku. E, govor mržnje, dječja pornografija, terorizam i neki slučajevi e, krivotvorenja robe, kada govorimo o potrošačima, su zabranjen sadržaj. Taj sadržaj ne želimo vidjeti na internetu. Ne želimo to vidjeti ni u prozoru bez interneta. Upravo zato u e, aktu o digitalnim uslugama usredotočimo se na nezakonit sadržaj, a u planu za demokraciju usredotočimo se na te informacije koje u, zakonskom smislu nije nezakonit, ali je veoma opasan. Želite me zaustaviti, je li tako? Zapravo, držali ste se svojeg obećanja, rekli ste da mi nećete dati riječ natrag. Prvo vidim neke reakcije no da, da jedan član želi preuzeti riječ. Jedna minuta, Brle. Uh, Hvala. Ljubazno od vas, gospodine predsjedniče. Hvala povjerenice. E, ja sam zapravo poslala pitanje u pisanom obliku komisiji 6. siječnja i nisam do sada dobila nikakav odgovor na to. Tako da bih eh, ga sada postavila. Ako se svi slažemo i nakon odluke Europskog suda u tome da ako pogledamo neovisnost sudstva, da trebamo sagledati širu sliku, a ne samo pojedinačne slučajeve, kako onda namjeravate to uklopiti u jedan program? I s time u vezi, Ako u prvom redu zemlje članice određuju koji su njihovi izvori informacija, kako možemo sve to očuvati i u trećem redu, u slučaju Poljske, biste li se složili da ove novije reforme pravosuđa predstavljaju novu dimenziju u sukobu oko vladavine prava tu se pozivam i na prvenstvo europskog prava i zapravo se nastoji eliminirati Europski sud kao jedno od malobrojnih tijela koja još mogu intervenirati u korist vladavine prava. Sophie Intveld se želi kratko javiti za riječ, no molim samo doista kratko, jer već kasnimo. Možda sam propustila, ali nisam čula odgovor na pitanje gospodina Tudorača o tome potvrđujete li da će se objaviti i preporuku po zemljama u prvom godišnjem izvješću o vladavini prava. Gospodin Lenerc, da, nisam nija čuo odgovor na pitanje o Apple-u i o privremenim tužiteljima ili tužiteljima sa skraćenim radnim vremenom. Evo, molim vas, samo još nekoliko minuta. Da, ta nova dimenzija u Poljskoj, pa to je zapravo nastavak reforme i komisija će se time pozabaviti kao što je učinila i prije. Dakle, procijenit ćemo novi zakon i poduzet ćemo odgovarajuće mjere u slučaju da ustanovimo da je sadašnji zakon e, u neskladu sa europskim pravom. Gospodin Roberto isto kaže da niste odgovorili na njegovo pitanje. Da znam, Da, ispričavam se. Možda sam e, malo nesređeno odgovarala na pitanja jer nisam išla po pojedinačnim pitanjima nego sam ih grupirala po tematici. Ured Europskog državnog tužitelja. Pa ne želimo da to obavlja osoba koja radi sa skraćenim radnim vremenom. Želimo prave tužitelje koji će raditi u tom uredu. ako je riječ o tužiteljima koji će pola radnog vremena raditi na nacionalnoj razini i pola na europskoj, pa tako će odlučiti zemlje članice, ali moramo imati jamstva da će oni uložiti u to svu svoju profesionalnost. I kada sam ja promicala osnivanje ureda, nije bilo lako uvjeriti o potrebi toga sve zemlje članice. Ja sam uvijek ponavljala da nam trebaju najbolji mozgovi, najbolji ljudi koji će raditi u uredu Europskog javnog tužitelja jer će se on baviti sofisticiranim financijskim kriminalitetom i zato molim zemlje članice da ispune obećanja i da pošalju kvalitetne ljude. I ja ću, e, Lauri Koveši, pomoći što više bude mogla. Ona još nema kolegi tužitelja i stoga u međuvremenu je moramo pomoći jer je to također obveza komisije. Gospođa Jončeva. Da, e, e, mehanizam e, praćenja medija. By Mrs. Yes. the review will end up with country specific recommendations. Revizija vladavine prava će dovesti do izvješća po zemljama. Imaćemo i ukupnu ocjenu za zemlje članice i Osigurat ćemo tu dosljednost e, i izvješće će se završiti sa ocjenom u pojedinim zemljama članicama, ali to neće imati isti format kao europski semestar. Da, ove preporuke po zemljama. Zatim zviždači. Zemlje članice još imaju dvije godine vremena za provedbu direktive u potpunosti. Neke zemlje članice morat će raditi više na tome, neke manje, jer u osmišljavanju direktive o zviždačima smo se poslužili nekim primjerima iz zemalja članica o tome kako je to tamo riješeno u praksi. Naročito kada je riječ o postojanju različitih kanala za prijavljivanje i to će biti teže provesti u nekim zemljama članicama, ali još im je preostalo dosta vremena i ja ću im pomagati što više budem mogla u slučaju da primijetimo da neke zemlje članice zaostaju u potpunoj provedbi direktive u odgovarajućem roku. Nije bilo lako usvojiti direktivu o zviždačima i sada je moramo doista provesti u stvarnosti, ona mora zaživjeti jer mora postojati tako zakonodavstvo u zemljama članicama. Zatim praćenje medija. 18. ožujka objavit ćemo novi monitor za pluralizam medija i on će prikazati nove statističke podatke o uvjetima rada novinara u svakoj zemlji članici, zakonodavstvu, stupnju zaštite i sigurnosti, pravnim pitanjima, sada ne bih ulazila u detalje, zatim o političkim pritiscima na medije, financijskim pritiscima na medije i o uključivosti medija. I predstavit ćemo to izvješće na konferenciji o medijima 20. ožujka i Poradit ćemo na tome u komunikaciji sa zemljama članicama jer ćemo provesti ocjenu po zemljama kasnije, odnosno u svibnju ili lipnju. Hvala gospođo Jurova. Očito je da ste se potrudili odgovoriti na sva pitanja. Ovo je strukturirani dijalog koji se nastavlja, tako da ćemo se češće susretati i naravno da ćete odgovarati i na više pitanja s vremenom e, kako se bude razvijao radni program komisije. Vidim e, da je potpredsjednik Skinas e, već vani i čeka da preuzme svoje mjesto ovdje za predsjedničkim stolom, tako da ćemo sada imati jednu kratku stanku. Hvala. Hvala potpredsjedniku Skinasu na dolasku. Odmah nastavljamo. Kao što smo rekli na početku, ovo je strukturirani dijalog. Imali smo upravo prvi krug sa potpredsjednicom Jurovom, a sada je ovdje potpredsjednik Skinas. On je nadležan za europski način života. To su pitanja od našeg zajedničkog interesa, dakle dovršenje i unije sigurnosti i također suočavanje sa modernim eh, hibridnim prijetnjama. Dakle, imamo opet sat i pol. Eh, molim vas da se držite discipline. Prvi će imati riječ u raspravi koordinatori i maksimalno dvije minute. Nakon toga će ostali zastupnici moći postavljati pitanja ili iznijeti svoja mišljenja. Izvolite, povjereniče Hinas. Izvolite, hvala predsjedniče, hvala vam na pozivu. Ovo me vraća natrag u prošlost. Sjećam se svojeg saslušanja 3. listopada i sjećam se da sam rekao da ću često dolaziti, tako da evo, evo me opet. Ovo mi je drugi nastup pred ovim odborom od kako smo započeli s radom 2. prosinca. Danas ću s vama govoriti o drugom djetetu u mojoj obitelji, a to je sigurnosna unija. Koliko čujem, jutro ste imali zanimljivu raspravu o provedbi Dublina. To je bila tema za početak dana. Ja ću se rado uključiti u to ako smatrate da trebamo još razgovarati o tim pitanjima. Iako je to bilo težište naše rasprave i prvi puta kada smo se sastali u Strasburu. Kada je riječ o sigurnosnoj uniji, mislim da smo svoje vremeno rekli da se trebamo suočiti i sa tradicionalnim i sa modernim prijetnjama. Naša unija mora ispuniti obećanje svim europljanima da će se osjećati sigurno u svojim domovima i na ulicama. Dakle, i u Uniji i u nizozemstvu. Ja čvrsto namjeravam ispuniti to obećanje. Nasljeđujem Sir Juliana Kinga koji je bio prvi povjerenik u prethodnom sazivu koji je uspostavio ovu novu galaksiju sigurnosne unije sa različitim planetima koji su dijelom istoga sustava i to je predstavljalo veliki uspjeh komisije, odnosno stajanje na kraju ovoj fragmentaciji koja postoji u ovom području i također e, fragmentaciji dionika. Ja namjeravam e, i dalje na isti način nadograđivati sigurnosnu uniju i razvijati ovu strategiju za sigurnosnu uniju. Sljedeći formalan korak odigrat će se u lipnju, u oči ljeta, kada ćemo predstaviti novu sveobuhvatnu europsku strategiju za sigurnost Unije koja će oblikovati i zacrtati sve ono što namjeravamo učiniti u sljedećih pet godina. Sigurnosna unija će se razvijati u četiri pravca. Prvo, prekogranična policijska suradnja i razmjena informacija, zatim suzbijanje terorizma i radikalizacije, zatim treće organizirani kriminalitet i četvrto sigurnost u digitalnom dobu što uključuje i nove pojave poput e, kibernetske sigurnosti, hibridnih prijetnji i povećanja otpornosti naše fizičke i e, telekomunikacijske infrastrukture. Evo, u tom duhu nadam se da ćemo i dalje surađivati i želimo je pohvaliti i e, rad zastupnika u odborima LIBE i TER. Evo da kratko prijeđemo ove četiri skupine pitanja ili izazova i počet ću o prekograničnoj policijskoj suradnji i razmjeni informacija. Dakle, time širimo suradnju u području primjene zakona i zatvaramo nedostatke u razmjeni informacija i to je bitno za sigurnosnu arhitekturu i tu pripremamo razne inicijative. Primjerice, predviđeno je radnim programom za ovu godinu da ćemo kasnije ove godine predložiti ciljenu reviziju uredbe o Europolu. To je prilika kako bismo se osigurali da Europol bude u korak sa kretanjima u kriminalu i terorizmu i agencija će dobiti novi mandat i morat će podupirati zemlje članice u borbi sa ovim stalnim novim izazovima. Također ćemo tom prilikom uskladiti uredbu Europolu sa novom uredbom EDPS iz 2018. godine kako bismo razjasnili odnos između ta dva instrumenta u zaštiti osobnih podataka. Još jedan pravac u ovom području je poboljšanje razmjena informacija ukupno i tu govorimo o interoperabilnosti naših informacijskih sustava, o SIS-u, EIS-u i ETIAS-u. E e I znam da svi smatramo da su to ključni alati za jačanje kapaciteta, za razmjenu informacija, nego i Mm, to znači da i naši policajci na terenu moraju u stvarnom vremenu pristupiti svim tim alatima. E, surađujemo usko sa šefom Voreljom na poboljšanju suradnje sa trećim zemljama u ovom području. Naša suradnja u okviru sigurnosti sa strateškim e, susjednim zemljama i regijama će se pozabaviti nedostacima u razmjeni informacija, ali isto tako i na prevenciji i e, otkrivanju informacija i e, suzbijanju ozbiljnih kaznenih dijela. Zatim terorizam i sprječavanje radikalizacije koja vodi ka nasilnom ekstremizmu. Potrebno je ojačati dosljednost naših djelovanja i pozabaviti se i temeljnim uzrocima tih pojava. Gospođa Jurava je sigurno govorila o tome u okviru njezinog portfelja, ali radikalizacija koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma ne predstavlja samo sigurnosnu prijetnju, nego i prijetnju našim vrijednostima i e, mirnom suživotu u našem društvu. Stoga se time treba pozabaviti na europskoj razini i treba nam jedan sveobuhvatan holistički pristup tome. U prošlosti smo proširili potporu ne samo na stručnjake u ovom području poput e, mreže za osvješćivanje o radikalizaciji, nego i na zemlje članice i treće zemlje. U sljedeće četiri godine ćemo to ojačati sa dodatnih 60 milijuna eura za naše donositelje odluka i znanstvenike sa ciljem razmjene e, i informacija i povećanje baze znanja na terenu. Ovdje treba postići sporazume o terorističkom sadržaju na internetu, što je bitnije nego ikad. I razočaran sam što natoč Christchurchu i sličnim događajima još nismo uspjeli dostići na institucionalnoj razini jedan sveobuhvatni sporazum koji bi nam omogućio prekogranično uklanjanje terorističkih sadržaja. Taj se sadržaj upotrebljava za svrhe radikalizacije građana i mislim da je krajnje vrijeme da se završi rad na ovom predmetu. Isto vrijedi i za upotrebu automatiziranih alata. Dakle, e, jedinica za prijave na internetu bi trebala ovaj veliki broj prijava obraditi u 50 godina, a stoga smatram da nam trebaju automatizirani alati, ali to eh, ne znači i automatske filtere. Jednom kada ti alati otkriju novi sadržaj, onda eh, tu prijavu treba podasreti ljudskom biću na uvid. Dakle, trebamo staviti naglasak na ljude. I budući da se približava godišnjica Christchurcha, nadam se da mogu računati na vas da završimo rad na ovom predmetu. Zatim, organizirani kriminalitet i e, kiberkriminalitet. E, to je jedan planet u ovoj galaksiji sigurnosne unije koji ima sve veću važnost, naročito s obzirom na napredak tehnologije koji je promijenio i utjecao na e, borbu protiv ozbiljnog i organiziranog kriminaliteta. Kada je riječ o kibernetičkom kriminalu, nastojat ćemo zaštititi najranjivije građane E, spolno zlostavljanje djece na internetu brzo raste i mi radimo na ciljenim prijedlozima kako bismo se s time nosili. Također e, planiramo usvajati Europsku strategiju za učinkovitiju borbu protiv seksualnog uznemiravanja djece i to će biti ove godine, predviđeno je radnim programom i ta strategija bi trebala iznijeti i konkretne inicijative za promicanje proaktivnog i e, čvrstog odgovora od strane i javnih vlasti i privatnog sektora. Moramo zajednički zaštititi djecu. I četvrto i zadnje, sigurnosna politika u digitalnom dobu. A to je pravovremena rasprava budući da je početkom današnjeg dana komisija predstavila digitalni paket, a to je prvi pokušaj donošenja okvira za vrlo složen proces, a to je uvođenje umjetne inteligencije u društvo. I za rukovanje europskim podacima. Naš pristup sigurnosti i zaštiti u svjetlu ovih kretanja mora biti jednako učinkoviti i na internetu i van njega. Nećemo voditi nove tehnologije ako one ne budu sigurne E, i prilagođenju potrošačima i e, sigurno je sa stajališta zaštite podataka. Prošloga mjeseca smo e, predstavili razuman pristup petoj generaciji mreža za globalno doba. 5G će biti avangardna tehnologija, ali neće to biti po cijenu našeg jedinstvenog tržišta i života građana, a isto vrijedi i za umjetnu inteligenciju. Sada prikupljamo mišljenja dionika. To nisu oni uobičajeni sumnjivci, odnosno gikovi, oni koji su stručnjaci za online tehnologije, nego ćemo nastojati uključiti što više građana i pripadnika društva u ovu raspravu. Istovremeno komisija je za ovu godinu za to predvidjela 20 milijuna eura, odnosno za e, financiranje i istraživanje umjetne inteligencije u provedbi zakona i nastojat ćemo prikupiti što više saznanja o ova aspekta. U sljedećih nekoliko godina se će morati uvidjeti da ćete imati i prijatelji i neprijatelje u obliku algoritama, tako da se moramo pobrinuti da razvoj umjetne inteligencije u Europi bude europski. I to je odlučujuće za europski način života i to je jedno područje u kojem Europa mora početi djelovati sada i učiniti ono što Europa najbolje zna, a to je prvo osigurati čvrst zakonodavni okvir i drugo ojačati to velikim tržištem koje ometači i ostali koji ugrožavaju naš način života neće moći lako zaobići ili zanemariti. I na kraju dvije važne napomene, mislim da sam to već najavio na saslušanju, ali zadovoljstvo mi je to ovdje ponoviti. U prvom redu svaki od naših prijedloga u vezi sa sigurnosnom unijom nadopunit ćemo potpunim poštivanjem temeljnih prava, što uključuje i zaštitu osobnih podataka. To je moj osobni prioritet i tome sam osobno posvećen. Rekao sam da to neće biti tek primisao, usputna misao nego će to biti preduvjet za sve ono što će uslijediti u radu na sigurnosnoj uniji. I ono drugo što je još potrebno za izgradnju sigurnosne unije je naravno povjerenje. Potrebno nam je povjerenje. Znam da mnogi dijelovi sigurnosne arhitekture nisu skloni vjerovati nikome. I da ako e, radite u sigurnosti, to znači da ne smijete e, vjerovati nikome drugome. Ali to nije dovoljno. Trebamo izgraditi povjerenje, trebamo to ostvariti između europskih institucija, trebamo izgraditi povjerenje između institucija u zemljama članicama koje moraju moći pokazati da naš rad neće udvostručiti ono što se već pametno učinilo na drugim razinama i također trebamo širiti povjerenje u društvu dokazivanjem da naše djelovanje na europskoj razini donosi e, dodatnu europsku vrijednost i da djeluje kao katalizator. Hvala, povjereniče Schinas. A sada, kao što smo učinili i prije, moramo se držati zadanog vremena. Imamo vremena do 18 sati, još sat vremena, ali imamo dugačak e, popis e, onih koji su se javili za riječ. E, osim koordinatora, dakle morim koordinatore da budu kratki, a onda ćemo uvažiti što više zahtjeva za riječ ostalih. Prvi je gospodin Lenarc. Hvala vam lijepa i hvala potpredsjedniku Skinacu na dolasku. Znam e, da ste u posljednje vrijeme obilazili glavne gradove u Europi i sigurno je to bilo naporno, tako da vam hvala na dolasku kako biste govorili o svom drugom djetetu, kao što ste to opisali. No, nešto o interakciji oba djeteta, odnosno Euromediteranska poprska e, misija za provedbu e, embarga na oružje za Libiju koja zamjenjuje operaciju Sofija. Dakle, jučer je najavljeno da će se E, to povući i čim e, se spriječi regularna imigracija je dakle e, kako ćete procijeniti postojanje pull faktora u, ovim okolnostima i drugo nagladili ste, naglasili ste važnost interoperalnosti naših podatkovnih sustava i ovaj zakonodavni okvir koji smo usvojili u prethodnom sazivu je svakako važan i dobar korak u tom smislu, no zabrinjava me provedba u pojedinim zemljama članicama 16 zemalja članica e, nemaju nacionalni plan za provedbu. Znam da je to zahtjevan projekt i ne možemo si dopuštiti nikakva kašnjenja, tako da vas molim da izvršite pritisak na te zemlje članice, a isto tako da obavještavate o tome i parlament. I treće, ubrzao sam, ispričavam se zbog toga. Europski revizorski sud je procijenio naše podatkovne sustave i u tom e, smislu želim e, ukazati na e, obratu otisaka prsi i biometrijske pretrage. Samo nekolicina zemalja članica se sada može time koristiti, a istovremeno granična policija se žali da dobiva mnoge rezultate alfanumeričkih pretraga i lažne pozitivne rezultate, što znači da 50% policajaca s kojima smo razgovarali da e, priznaju da e, puštaju ljude da, da ne ih provjeravaju u bazama podataka i u 20% slučajeva to se često događa što je očito zabrinjavajuće. Što možemo učiniti kako bi se to riješilo? I na kraju 5G, dobro ste rekli, ulažu se veliki napori u sigurnost sustava i s time povezanih aplikacija. No, mene zabrinjava tradicionalni osjećaj sigurnosti u vezi sa 5G, dakle tehnike e, policijske istrage u 4G možda neće uspjeti u 5G. Dakle, radimo li dovoljno naporno na tome i što možemo na europskoj razini učiniti kako bi naša policijska zajednica bila spremna učinkovito raditi i e, u e, uvjetima tehnologije 5G kao i u uvjetima 4G. Hvala, gospođa Sepel. Hvala. Želim se nadovezati na ono što je već djelomično spomenuo kolega, a to je da donosimo mjere i zakone u parlamentu i vijeću, ali nedostaje nam provedba i o tome nismo mnogo čuli. Već je spomenuta interoperabilnost sustava, sam eh, povjerenik, kao i povjerenik King prije njega je rekao da će to trajati godinama, ali neke zemlje članice nisu počele ni raditi na tome što je šteta. I Postoji jedna vrlo čudna mjera, odnosno zakon odluka PREM, koja nije godinama provedena. Dakle, što možemo činiti kako bismo to poboljšali? Mi se čini da nema smisla donositi nove mjere ako se one ne provode. Osim toga, ne možemo prepoznati prave rupe u mogućim novim zakonima ako se prvi ne provode. Cijenim e, prijedlog poboljšanja suradnje između policije i pravosuđa, ali to se ne može ostvariti isključivo komunikacijom putem interneta. Trebali bismo, bismo imati stalne zajedničke istražne timove za određena kriminalna područja kako bismo imali na raspolaganju ljude koji, zahvaljujući stručnosti, mogu brže donositi odluke i također pripomoći u stvaranju međusobnog povjerenja. Kada je riječ o spolnom iskorištavanju i izostavanju djece na internetu, meni se čini da se vrlo često bavimo internetom, što jest važno, ali kako možemo spojiti naše napore u tom okviru sa naporima u stvarnom životu, jer sve slike koje vidimo na internetu se e, snimaju u stvarnom životu, na stvarnim mjestima. Kako možemo podići svijest o potrebi da se otkriju počinitelji i mjesta počinjenja? E, gospodine povjereniče, imate već e, zamisli o tome kako se nositi sa situacijama u kojima počinitelji kontaktiraju djecu putem interneta i odrasli razgovaraju s njima i kažu im da rade nešto pred kamerom kompjutera što djeca ne bi trebala činiti. To je isto nešto o čemu trebamo podići svijest u samom okruženju te djece. Trebaju nam kampanje o podizanja svijesti, e, trebamo stupiti u vezu sa organizacijama roditelja i potaknuti ih da razgovaraju sa djecom kako bi ih osnažili protiv ovakvih pokušaja. I na kraju želim spomenuti ispričavanje radikalizacije. Vi ste sami spomenuli različita pitanja poput različitih mreža i socijalnu koheziju, ali mene zanima što nam treba, kolika sredstva kako bismo poboljšali situaciju na terenu. Možda trebamo poraditi na različitim pitanjima na terenu jer okviri, uvjeti i izazovi u različitim zajednicama mogu biti različiti i e, drugi su razlozi radikalizacije. Što sam rekao one dvije minute? Molim vas lijepo. Gospođa Infeld. Hvala gospodine predsjedniče, nastojat ću biti kratka. Dobrodošli povjereniče. Zakonodavstvo. Vi ste nas pozvali da e, brzo donesemo prijedloge u vezi sa suzbijanjem terorističkog sadržaja na internetu. Da, mi radimo brzo, ali želimo biti i oprezni. E, želimo donositi zakonodavstvo na odgovarajući način. Čini mi se da komisija uvijek potiče parlament da radi brže, da požuri, a vijeće blokira sve. Zašto onda ne požurujete vijeće da e, vrši svoju zakonodavnu odluku, nego povlačite zakonodavstvo, dolazite sa novim e, prijedlozima i onda parlament mora potpisati to. Imam prijedlog za vas. Zašto ne bismo uvelo, e, uveli jedno novo pravilo? Jedan unutra, jedan van. Dakle, vi nas požurujete da e, usvojimo jednu mjeru, ali mi ćemo to učiniti ako vijeće usvoji jednu mjeru koja je blokirana godinama. Dakle, i jedno i drugo. Teroristički sadržaj na internetu u redu, ali imam dugačak popis mjera koje su blokirane u, vijeću i tu imamo bogat izbor. I nemojte to onda povlačiti, nego zahtijevajte od vijeća da to usvoji. I svi su ovdje spomenuli e, provedbu i meni je dosta toga da stalno donosimo zakonodavstvo, a onda zemlje članice ne čine ništa. Imamo otiske i putovnice, i to je već gospodin Lenart spomenuo, a deset godina je prošlo od isteka roka, dragi prijatelji, a više od pola zemalja članica se ne služe time. Zatim direktiva protiv zostavljanja djece, započeli ste postupke zbog povrede prava protiv 23 zemlje članice koje to nisu provele. I sjećam se da je povjerenik došao vamo i rekao da trebamo brzo uvesti to zakonodavstvo, odnosno ga usvojiti. Zatim, zaštita podataka još nisu proveli Slovenija, Španjolska i Njemačka. Dakle, provedba, provedba, provedba. Zatim, PNR. Već u ljetu 2017. godine Europski sud je zaključio da sporazum s Kanadom nije u skladu sa europskim pravom i svi znamo da sporazum sa SAD-om je još udaljeniji od europskih standarda, ali dvije i pol godine nakon toga Europska komisija još nije učinila pravnu ocjenu. Nije bilo nikakve pravne ocjene toga. Zašto ne? I na kraju, ako govorimo o javnoj sigurnosti, htjela bih shvatiti zašto jedan oblik kriminaliteta sa 2500 e, žrtava godišnje, odnosno nasilje u obitelji, zašto se to smatra privatnim pitanjem, a ne pitanjem javne sigurnosti? Hoće li te to uključiti u svoju strategiju javne sigurnosti? Hvala. Gospodin Fest, hvala gospodine Skinac na dolasku i spomenuli ste islamski terorizam. E, postoji nova studija jednog francuskog e, sociologa Bernara Rougiera, i u stoji prema francuskoj tajnoj službi dakle, da su prepoznali 1500 počinitelja koji su pod kontrolom samo islamista u Francuskoj. I ono što je još više uznemirujuće, odnosno da postoji pakt između dijela lijevih stranaka, velikog dijela takvih stranaka i islamističkih skupina. I mogu navesti niz primjera, to se odnosi na Francusku, ali i na Njemačku, Švedsku, a moguće i na Nizozemsku. Iz toga proizlazi moje pitanje, što ćete učiniti protiv te pete kolone islamizma koja je prisutna djelomično i u parlamentu? iz svih e, njemačkih e, kriminalnih statistika e, nalazimo da nema veze između porasta seksualnih napastovanja i imigranata. No, i osim toga, ako želimo očuvati europske vrijednosti, gospodine Schinas, onda molim vas odajte mi Što ćete učiniti protiv ovih ljevičarskih potitelja islamističkog terorizma u Europi, jer oni ugražavaju otvoreno i slobodno društvo? Hvala vam. Hvala vam. Sada zeleni imaju riječ. E, želite li nešto reći? Izvolite. Ovdje se događa nešto strašno, zapravo predbacuje nam se svašta i šrize mržnja na račun lijevih stranaka, a, a e, i onda se dovode u vezu sa kriminalitetom i također se stvara veza između imigracije, izbjeglica i kriminaliteta, kao što čine uvijek desničarske stranke i to je neprihvatljivo. Trebamo odbaciti ove optužbe, nema dokaza za to i sramota je da se može otvoreno govoriti tako nešto. Gospođa Ernst, dobit ćete riječ za nekoliko minuta. Prvo imaju riječ koordinatori Tako da je jedino pravedno sada dati riječ predstavnicima zelenih. Predstavnik zelenih i eh, gospođa Pikmont. Gospođa Infeld, eh, pridržavanje poslovnika. Ja bih žela sporiti vezu između Uh, migracija i silovanja i uh, zlostavljanja uh, žena koju čine desničari. Dakle, ne postoji monopol, to je pitanje roda, to nije um, religiozno pitanje, mogu vam dati dugu listu bijelaca, nemuslimana, E, desničara koji ne mogu držati ruke za sebe. Nemojte sjediti ovdje i govoriti meni kao ženi što sam ja, što ja trebam misliti o tome kako muškarci zlostavljaju žene i tko ih zlostavlja. Vi izgovarate rasističke laži. Hvala. Hvala na komentaru. Definitivno većina mora potvrditi ovo što ste rekli. Imate pravo, ali mi moramo čuti sve zastupnike i zastupnice što god imaju za reći. To su pravila. Međutim, sada je vrijeme da nam zeleni kažu nešto. Dobar dan. Hvala predsjedatelju, hvala povjereniče. Mislim da Mislim da trebamo obrađivati objektivne informacije i e, statistiku e, koje govore i o e, zločinima desnice. Sada ću govoriti o današnjim pitanjima koji se e, tiče temeljnih prava. E, vi ste spomenuli da imate želju uvesti e, ta temeljna prava u vaš trenutni rad u izvješće o provedbi i želim znati kako ćete to točno provesti uzimajući u obzir e, različita zakonodavstva e, u Europskoj uniji. E, hoćete li uvesti i studije slučaja u ovo, ovaj, u ovo izvješće? To me, veoma zanima u pogledu tih temeljnih prava. Drugih prava tiču se ekoloških zločina oni naravno zauzimaju vrlo važno mjesto u međunarodnim zločinima i oni naravno omogućuju financiranje e, terorizma i e, zločinačkih organizacija. To naravno predstavlja značajnu opasnost za sigurnost e, građana za budućnost i za sigurnost okoliša. Koji su planovi komisije u smislu te strategije i koje mjere ćete poduzeti u smislu te strategije da bi se transformirao Europol? I treće pitanje tiče se E, obitelji. Koje vaše e, stajalište o pitanju sigurnosti, posebice e, ako im se gubi trag u zemljama u kojima se nalazime. treba li ih vratiti u njihove zemlje i kako možemo kontrolirati pravosudne službe? Hvala lijepa. A sada za ECR. Gospodin Weimers se javlja za riječ. Da, hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću govoriti na švedskom. Tako da stavite slušalice na uši. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Povjereniče Skinas, vi ste spomenuli da je jedno prioritetno područje e, u sigurnosnoj uniji borba protiv terorizma, e, prevencija radikalizacije. I ja se u potpunosti slažem s vama. To je vrlo važan e, posao. Mi moramo to obaviti kako bismo imali društvenu koheziju koju želimo vidjeti u EU. E, želim e, podsjetiti na organizaciju muslimanskog bratstva e, koja je poznata po netoleranciji, segregacijskim zahtjevima i poveznicama s terorizmom. U proteklom sazivu ep p-a, Europa je financirala organizacije koje su povezane sa muslimanskim bratstvom E, i ostalim islamističkim e, organizacijama. S obzirom na važnost e, društvene kohezije u trenutku, ne biste li se složili da bi bilo problematično nastaviti podupirati segregacijske skupine i E, kao povjerenik za promicanje europskog načina života, možete li jamčiti da e, će e, financiranje Europske unije biti odobreno samo za skupine koje podržavaju europske vrijednosti? Ne biste li se također složili da financiranje ne bi trebalo biti dano organizacijama koje potkopavaju europski način života? Hvala lijepa. Hvala vam. A sada za gospođa Ernst. Mm, izvolite, izrazite vaše e, mišljenje sada. Hvala vam lijepo. Imam e, dvije, e, dva komentara. Prvo, Europska strategija za sigurnost koja će biti usvojena u lipnju je, može se zamijeniti s nekoliko strategija sličnog imena, ako se ne varamo. Moje pitanje je sljedeće. Kako vrstu evaluacije ste proveli vezano uz sigurnosne mjere i njihove ciljeve? I koje mjere možete zapravo napustiti i ukloniti prije nego što usvojite nove? Da li ste to učinili, kako ćete to učiniti ili e, je to još jedna gomila novih mjera? To je vrlo važno. Zatim, Penar, Gospođa Intervelt je upitala pitanje mm, vezano uz djelovanje komisije. A ja bih željela znati kada možemo očekivati e, djelovanje komisije po tom pitanju. Zatim, proteklih nekoliko dana Europska unija je upozorila na terorističke prijetnje, to pokriva različite prijetnje koje su spomenute, ne uključuje i e, prijetnju e, radikalne desnice. Kao što znate, e, u Njemačkoj se dogodilo ubojstvo Altera Ljubke i srećom počinitelji su uhičeni i provedene su adekvatne mjere. Međutim, postoje i prijetnje e, koje dolaze s ekstremne desnice i tu postoje e, tendencije prema e, radikalnoj desnici u vojnoj mm, vojsci, u policiji. Mislite li da mm, opasnost koju predstavlja ekstremna desnica se treba sagledati unutar organizacija, ne samo izvan njih. E, postoji li ikakva vrsta strateškog planiranja s obzirom na to kako se boriti sa e, ekstremno desnim e, opasnostima unutar zemalja, unutar vladinih organizacija? To nije problem samo Njemačkoj nego u drugim državama. Hvala lijepa. Ja sam zabilježio druge zastupnike, zastupnice koji su se javili za riječ. Molim vas da budete kratki, imate svatko jednu minutu. Započinjemo sa gospodinom Vinčem. Imate riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dobar dan, povjereniče Skinas. Spomenuli ste sigurnosnu suradnju. Ja predlažem da tu uđemo u detalje vezano uz sigurnosnu suradnju sa Ujedinjenom kraljevinom u budućnosti. U nacrtu e, pregovora u tom mandatu komisija je e, uključila tri komponente. Jedinstveni paket i jedno su opći aranžmani, drugo sigurnosni e, i e, zapravo to je nešto e, s čime se bavi odbor Libe. Ozbiljni međunarodni organizirani kriminal, kibernetički napadi i tako dalje. Kako vidite poveznicu između pregovora vezano uz gospodarska pitanja i kako možemo e, osigurati da će sigurnosna suradnja e, biti uključena u ovaj paket i da će predstavljati interese e, europskih građana. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, dakle, gospodin Tudorače ima riječ. Dobrodošli, gospodine potpredsjedniče Skinas. Moram e, ubrzo e, ići, vjerojatno neću stići čuti odgovore, ali imam nekoliko pitanja. Prvo, 5G komisija je e, obavila procjenu, obavila svoju dužnost i to je u redu. Što mislite što će se dogoditi sljedeće? Što će se dogoditi na razini država članica? E, što će se dogoditi u smislu provedbe 5G-a. Mi znamo da su neke države članice u prednosti, e, naprednije, već su dopustile održanim tvrtkama da budu dio e, ove tehnologije. Vjerujete li da postoje sigurni dijelovi 5G-a, kao što to neki ljudi zovu tako u mreži bi svi trebali biti međusobno povezani ili vjerujete da mi ne možemo dopustiti rizike niti u jednom dijelu mreže. Drugo pitanje tiče se umjetne inteligencije. E, danas je dan umjetne inteligencije, svi govore o tome. Moje pitanje je sljedeće. E, onkre etičkih standarda. E, da li vi mislite da moramo ići putem kriminalizacije jer to je važna e, tehnologija koja u krivim rukama može učiniti mnogo štete? A treće pitanje, i to je moje zadnje pitanje, e, vezano uz Europol, da li vi zamišljate u direktivi o Europolu i mogućnost vlastiti inicijative Europola koji idu nekim državama članicama za za, pomažu istrazi. E, evo imam na, na umu primjer Malte i da li Europol može dakle, pomagati državama članicama. Hvala lijepa. Gospođa Jančeva, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala povjereniče na svim informacijama. E, vrlo je razočaravajuće e, da i jedan stup fali, a to je korupcija. prije deset godina antikorupcija je bila dio svih programa, no nakon e, toga je e, nestala sa e, dnevnog reda koji se tiče sigurnosti. Međutim, to mora biti dio strategije za međunarodnu sigurnost. Korupcija mora biti dio vladavine prava. Imamo dobre korake, ali to nije dovoljno korupcija eh, je vrlo, eh, borba protiv korupcije vrlo važna. Gospodine Skinas, učinak eh, korupcije je razarajući u mnogim zemljama. Samo jedan primjer. Prema EPRS izvješću u, u Bugarskoj oko 11 milijardi eura se iskoristi u u smislu korupcije. Nema sumnje da je taj novac investiran, ako tako mogu reći, u različite zločine, uključujući i zločine koji se tiču prekograničnih e, zločina. Da li, e, to je moje prvo pitanje, da li e, želite postaviti boru protiv korupcije kao prioritet u novoj strategiji vezano za sigurnost? Drugo, korupcijski skandali imaju učinak na Europsku uniju i to je sve vidljivije. Ako E, će se to nastaviti, korupcija će e, zapravo, gospodine Skinas, postati dijelom e, europskog načina života. Što planirate kako biste snažili Europsku uniju, osigurali adekvatne instrumente kako bi se borili protiv ovog fenomena? Žao mi je, evo, ja moram sada napustiti sastanak. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodine Brež za zelene, izvolite. Hvala vam lijepa. Povjereniče, vezano uz jedno od pitanja koje ste spomenuli. Ako javne vlasti žele aktivno gledati javni sadržaj, ja nemam problema s tim, ali ne možemo prihvatiti e, međunarodnu privatnu suradnju vezano vezanu uz transparentne e, e, E, algoritme ili e, potplaćene nedovoljno plaćene radnike koji klikaju na internetu i to nije prihvatljivo. E, odnosno povećavaju broj lajkova. Drugo, što se tiče telekomunikacijskih podataka, hoće li komisija na nakon godine godina nakon presude Europskog suda pokrenuti postupke protiv onih država članica koje još uvijek nisu napustile E, nezakonito zadržavanje e, podataka i zakone koji to omogućuju. Ja se nadam da komisija e, će razmotriti svoj stav vezano uz ovo pitanje. Na posljedku treće pitanje. Hoće li pitanje percipirane sigurnosti biti dio vaše strategije? jer smatram da moramo e, riješiti pitanje e, unutar kojeg se ljudi osjećaju vrlo nesigurnima na temelju e, krivih dojmova vezano uz rizik od kriminala i nepoznavanja trenutne razine sigurnosti u Europskoj uniji. hoćete li riješiti, hoćete li adresirati ovaj problem? Hvala. Gospodine Bucaret, imate riječ, izvolite. Mm, hvala gospodine predsjedatelju, govoreću španjolski. Hvala povjereniče što ste danas ovdje s nama. Mislim da bi bilo korisno za ovu raspravu e, da u smislu podržavanja europskog e, načina života komisija i pošalje poruku zastupnicima i zastupnicima da im da na znanje da se e, da europski način života mora poštivati pluralizam jer dok neki govore, drugi viču, to nije u redu. Dakle, imam dva pitanja. Prvo pitanje, vi ste govorili o uredbi o e, sadržaju, e, online sadržaju e, terorizma u prevenciji radikalizma koja se, koji se događa u nekim zajednicama. Koje mjere vi predlažete kako biste pratili religiozne centre gdje vidimo ekstremni džihadizam, vahabizam i to su mjesta radikalizacije građana koji žive u Europi. Radikalizacija se odvija ne samo na internetu nego i u stvarnosti. Drugo, kada se radi o se seksualnom zlostavljanju u Španjolskoj, nažalost, e, svjedočimo e, seksualnom zlostavljanju maloljetnika od e, strane vlade Baleara. Što se tiče zaštite djece, da li su djeca zaštićena? Da li su djeca zaštićena od strane ljudi koji bi ih trebali štititi. Hvala lijepa, gospođo Deligue. Hvala, predsjedatelju. Samo bih željela zapitati povjerenika da nam da više detalja u smislu prijedloga kako će se poboljšati kibernetička sigurnost. Jer e, mislim da ste danas govorili o prijetnjama E, sigurnosti, o e, jednom sigurnosnom i centraliziranom pristupu, da li će on biti e, adekvatan za ovo pitanje? Imam nekoliko konkretnih pitanja. Prvo, neki od najznačajnijih incidenata prekograničnih koji se tiču kibernetičke sigurnosti su poznati i dogodili su se zato što su dakle vlasti koristile alate na održan način e, i izgubile kontrolu nad alatima za borbu protiv ovakvih incidenata. I zato me zanima e, što će komisija učiniti e, da se da riješi ovo pitanje podkopavanja kibernetičke sigurnosti nacionalnih infrastruktura. Drugo pitanje, postoje ljudi E, nezavisni e, istraživači sigurnosti koji imaju interes za ovo pitanje, ali često kada se identificira ranjivost, oni e, zapravo se boje i izvijestiti o tome jer se oni boje da će biti označeni kao oni koji se bave kimeretičkim kriminalom. Što komisija planira učiniti kako bi ti istraživači mogli obavljati svoj posao? A treće pitanje 5G-a i mislim da je to kritič od, od značajne važnosti kao drugi kolegice i kolege su već naglasili, važnost bitno je imati face-to-face -face šifriranje. Što se tiče, e, postoje kontradikcija u nekim izjavama komisije i zato bih htjela da povjerenik razjasni, jer ovo je zaista ključno, to je prva linija obrane i e, povjerenica Johansson je već rekla da u isto vrijeme mi moramo identificirati adekvatne načine štićenja e, E, zakonitog presretanja unutar 5G mreža. Kako je to moguće e, ako vi e, postavljate ovakav mandat koji se tiče šifriranja? Onda ćete sve zaključati i svi će biti, dakle, sve će informacije biti nedostupne i sistem će biti manje siguran. Povjereniče Robert, izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče organiziranog kriminala i terorizma, to su veliki problemi. Međutim, želio bih reći nešto o financiranju terorizma. E, to je vrlo važan moment i nisam čuo da ste govorili o tome u vašem uvodu. Želim da nam date više detalja o tome. prošle godine komisija je izdala izvješće o recikliranju e, a to se ticalo da, da, toga da mnoge države članice nisu učinile dovoljno po tom pitanju. Što će vaša e, povjerenja komisija učiniti po tom pitanju kako bi e, se ispriječili financiranje e, organiziranog kriminala? također u smislu odnosa sa Ujedinom kraljevinom, a taj E, taj odnos e, je vrlo bitan za ova pitanja. Što namjeravate učiniti? Predlaže se e, dakle institucija jedne europske agencije koja bi razmjenjivala informacije i dobre prakse za borbu protiv organiziranog kriminala. To je prvo pitanje. Drugo pitanje Ove godine e, smo e, vidjeli da je mnogo e, fondova dano da se, da se dakle financirao kriminal. Mislim da je važno da kažete nešto vezano uz financiranje organiziranog kriminala. Hvala lijepa. Gospodina Zmani imate riječ. Eh, želim vaše mišljenje eh, vezano sljedeće pitanje. Imali smo rasprave u nizomskom eh, parlamentu vezano uz miješanje trećih zemalja. Moramo riješiti ova pitanja E, da li druge zemlje, odnosno treće zemlje zapravo e, kupuju svoj put unutar ovih organizacija e, i također tu su pitanja koja se tiču djece. Naravno moramo, ne smijemo potkopati naše demokratske liberalne vrijednosti, moramo zadržati inkluzivnost našeg društva i mi nismo jedina zemlja. Nizozemska jučer je gospodin Macron pokrenuo neke mjere protiv separatizma, a moje pitanje za vas je sljedeće. Da li vi e, vidite, kako, kako vi vidite ulogu Europske unije u ovom e, području? Hvala. Hvala lijepa. Povjereniče, ja sam e, slušao i četiri puta ste govorili o tragičnim događajima koji se tiču Christchurcha u oceani drugom dijelu svijeta. Vi niste ništa rekli o atentatima na Zaventemu ili u Malbeku uh, ili uh, ovdje što se dogodi teroristički napad u metrou, niti u uh, Strasburu gdje je bilo petero mrtvih. Uh, postoji jedna internetska stranica vrlo interesantna koja se zove Izbor mira odnosno ne, ne, ne, religionofpeace.com, dakle religijamira.com i tu se e, govori o islamističkim atentatima u Europi. I vi ste se koncentrirali e, na ovaj e, tragičan događaj na drugom dijelu svijeta. Naravno, kad govorimo o o švedskim medijima koji su dali informacije koji su se ticali e, e, e, seksualnih zlostavljanja, 85% nisu, ne događaju se u Švedskoj. Dakle, postoje određene lažne vijesti, fake news, možete li reći kako ćete se boriti protiv lažnih vijesti? Hvala, govorit ću njemački. Eh, hvala vam, povjereniče Skinac, na dolasku. Kada govorimo o sigurnosti, svakako da treba uvesti ovdje i Frontex, jer Frontex je svakako naša najveća agencija i igra važnu ulogu. Prema najnovijim brojkama predsjednika Mišela, Predviđena sredstva od strane komisije za Frontex bi se trebala srezati za više od 40%, ako sam dobro čula, i ako je to istina, smatram da Frontex bi mogao uz dobar razvoj biti dijelom rješenja mnogih problema na našim vanjskim granicama. Izvješća o povredama ljudskih e, prava, o nasilju su svima poznata i također su vrlo dojmljiva. Dakle, molim vas za vašu ocjenu o tome kako možemo osigurati e, zaštitu ljudskih prava i na našim vanjskim granicama. Hvala. Hvala vam. Javlja li se još netko za riječ? Ne. U redu, hvala. Evo, svi su se javili za riječ. Gospodin Papadakis, molim vas da budete što kraći. Zahvaljujem. Gospodine Skinas, ova rasprava je pokazala kako ekstremna desnica iskorištava e, određene politike Europske unije, također i na granicama. Europska unija mora odgovoriti na to. Što vi smatrate, koje je vaše mišljenje o, o pitanju vezano uz izbjeglice i migrante? E, imamo jednu iznimnu situaciju na granicama. Vi ste čitali o određenim barijerama, plutajućim barijerama koje grška vlada planira postaviti. E, to e, vezano uz misiju u Libiji mislim da je to e, jedna, eksplozivna situacija, represivna situacija protiv izbjeglica imigranata. Oni su žrtve rata koje je pokrenula Europska unija sa svojim saveznicima. Dakle, što se tiče Dublinske uredbe i tisuće ljudi na grčkom otoku, koja je tu odgovornost grčke vlade i Europske komisije? Što vi mislite o represiji, odnosno o e, kraju represije protiv migranata i izbjeglica? Hvala lijepa. Sada smo se svi javili za riječ i jedina stvar jest da možemo unaprijed e, zahvaliti gospodinu Skinasu koji je zabilježio sva pitanja, ali podsjećam da još uvijek imamo još jednu točku dnevnog reda koja se tiče vrlo tehničke odluke koju moramo donijeti vezano uz nacrt izvješća. U sljedećih 45 minuta danas moramo završiti našim sastankom. Dakle, predlažem da eto, u 15 minuta odgovorite na sva pitanja. Hvala. Hvala gospodinu predsjedavajućem i zahvaljujem se što ste moje ime ispravno izgovorili. Vjerojatno ste jedini koji izgovarate s Hinas. Drago mi je zbog toga. Biću veoma krata, započet ću sa e, Sofinim pitanjem. E, ne bih sada htio oformiti konačno mišljenje o pitanju e, Vijeća za vanjske poslove od jučer, posebice zato posebice ne znam kako će se ova misija zvati, jer će to biti e, misija socijal demokrata, što znači da je izvan kompetencija zajednice. No, e, mislim da e, ta odluka ima neke začkoljice koje s jedne strane omogućuju Europskoj uniji državama članicama da sudjeluju u u, e, u e, nadzoru embarga e, i da prate zaključke konferencije iz Berlina na koje se Unija obvezala, a istovremeno njezin, njezin geografski položaj bi u obzir uzeo i utjecaj na migratorne struje. Naravno, postoji posebna obveza da se ocjeni važnost, odnosno e, utjecaj posljedica na migracije. Mislim da e, ministri vanjskih poslova država članica su dovoljno mudri da znaju da je to veoma težak zadatak, e, no čini se da oni smatraju da, da to ne može imati više ciljeva. Kada govorimo o interoperabilnosti, mislim da je to veoma važno pitanje i od samog početka Govorio sam da ćemo mi podržati interoperabilnost, e, naravno fondovima, financiranjem, e, konstantnim e, revizijama, izvješćima o napretku i postupcima o kršenju ako za tim bude potrebe, a podržavat ćemo i rad Eurolisa predsjednik me također, e, također mi je zajamčio njihov, e, njihovu predanost. Kada govorimo o biometrici i e, odlukama suda, prijedlog je na stolu, trebamo o njemu raspraviti i mislim da ćemo o njemu raspraviti kao dio paketa, te se također slažem s vama da nam je potrebna sistematska registracija. Kada govorimo o 5G mreži, Tijekom vikenda bio sam u Minhenu na konferenciji o sigurnosti i bio sam ugodno iznenačen vidjeti da naš pristup alata od prije deset dana je već, većinski prihvaćen kao veoma konkretan, odnosno europski način bavljanja svim relevantnim problemima. Postoji više problema koji se bave sigurnošću naravno i e, imaju i seriju geopolitičkih implikacija i e, veoma mi je drago da ovaj sustav koji smo predstavili, e, njegova arhitektura, počevši s salatima, ali i naknadnim koracima, omogućuje komisiji i Europskoj uniji da nazire rizike i e, obvezuje države članice da prijavljuju rizike o kritično, kritičnim problemima. E, gospođa Zipel, e, naravno obveza provedbe. Na, svom saslušanju sjećam se da sam upotrijebio riječ vrlo stroga provedba. U potpunosti sam tome posvećen, tom tom fokusu na provedbu i e, nisam taj tip e, koji, koji želi non stop uvoditi nove stvari, a da se e, ne pobrinem da sve ima čvrste temelje, da je, da je dobro provedeno. Kada govorimo o promu posjeta studija vidljivosti koja je trenutno u tijeku, koja, koju se treba ocijeniti ako mislite e, da to treba razmotriti izvan te e, vidljivosti. Kada govorimo o e, nasilju nad djecom, seksualnom nasilju, treba nam novi pristup i zato nam treba novi mandat Europola. Nedavno sam posjetio Europol i tijekom rasprave veoma je jasno da su oni veoma uspješni u, u trenutnom mandatu no naravno postoji, postoje prilike za, za nov razvoj, e, suradnju s privatnim tvrtkama i u, što se tiče ovog posebnog e, problema trebamo suradnju sa, e, sa, sa policijom, lokalnim dionicima, vladama i mislim da će nam to pomoći. Kada govorimo o radikalizaciji, naravno postoje mreže koje nam ostaju u, fokusu i kao što sam rekao u svojoj prezentaciji, podržat ćemo to sa 60 milijuna eura, taj projekt. No, želim razjasniti da nema čarobnog štapića u Briselu koji bi u potpunosti ukinuo radikalizaciju. E, to zahtjeva rad na svim e, razinama sa e, zatvorima, školama, lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama, crkvama i svim koji, svima koji mogu na značajan način tome doprinijeti. Gospođa Invelt, veoma zanimljiv prijedlog. Jedan unutra, jedan unutra. E, ja se slažem s vama e, pod uvjetom da se pronađe način da Europsko vijeće da svoj zaključak. To bi nam naravno značajno pomoglo da ovo i provedemo. E, u tome, morat ćemo naći nekakav drugi način u uvođenju toga u području moje odgovornosti. Kada govorimo o PNR-u, E, pričali smo o vašim e, zabranutistima, izvješća su u pripremi i e, sadržavat će zakonsku analizu te će biti predstavljeni u narednim mjesecima. To je obveza koju smo preuzeli i treba to učiniti čim prije. Naravno, neću ni komentirati uh, izjave gospodina Festa, već ću samo reći da sam bio u uh, Auschwitzu na 75. godišnjicu oslobođenja Auschwitza i uh, tamo sam bio s vođama pokreta Free World i e, shvatio sam da demoni e, naše prošlosti, europske prošlosti, nisu povezani s migrantima. E, nije bilo migranata u Auschwitzu. O tome ne znam ništa. Kada govorimo o zadržavanju podataka, naše mišljenje je veoma jasno. Prvo trebamo pričekati e, odluke, a potom odlučiti o e, sljedećim koracima, o studiji vidljivosti, o boljem reguliranju, a mogu vam zajamčiti da e, postoji angažman za analizu utjecaja koji su predviđeni i nikad ne bismo podnijeli prijedlog ako nismo sigurni da se temelje na dokazima. E, pitanje kolega financiranje ekstremizma. Također moram biti veoma jasan. Europska komisija ne financira ekstremiste. E, upravo suprotno, e, veoma pomno revidiramo vlastite, vlastito trošenje i imamo dokaze koji pobijaju tu pretpostavku da financiramo ekstremiste o evaluaciji sigurnosne unije, kako e, ocjenjujemo probleme sigurnosne unije. E, kao prvo imamo, mislim, već 20 e, izvješća o napretku sigurnosne unije koje redovito objavljujemo i koje komisija nastavlja objavljivati. I trenutno smo veoma uključeni u to kako zrušiti sve odjele komisije koji e, mogu značajno e, doprinijeti strategiji. E, strategiju će popratiti ocjena utjecaja za određene mjere, također ove godine. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, osobno ne volim puno govoriti o Brexitu. Mislim da je to dio naše negativne agende a ja volim govoriti o pozitivnim stvarima. No, s obzirom da ste mi postavili to pitanje, mislim da je do sada već poznato da e, sustav pregovora e, će biti zadatak Mišela Barnijera zajedno e, sa upravama, uključujući naravno i države članice. Prema mandatu koji smo predstavili, ako je vijeće prihvatilo. E, partnerstvo sigurnosti raspravljat će se odvojeno, jer e, očigledno nećemo žrtovati sigurnost radi gospodarske suradnje, niti ćemo e, prihvatiti načelo zavadi pa vladaj. Što se tiče umjetne inteligencije, danas je veoma važan trenutak i pažljivo ću odvagnuti što ću reći. E, to je bio zapravo povijesni trenutak na koleđu jutros kada je e, taj proces e, postavljanja okvira, europskog okvira za razvoj umjetne inteligencije i nesumnjivo smo jedina snaga u svijetu trenutno koja to može učiniti. Pitanja koja sama sebi postavljamo primjerice tko je zadužen za algoritme, kako e, ćemo se pobrinuti da e, se algoritma ne bave bilo kakvi inženjeri, već da budu oblikovani na, na smislen način za društvo i za gospodarstvo. To su pitanja e, kojima se jedino Europa bavi. Znate da odgovor na to pitanje u SAD-u je relativno očit i e, to time će se baviti prosječni inženjeri, a što se tiče e, Kine, e, to pitanje se uopće ne postavlja. Postoji taj element povijesnog koraka koji smo danas poduzeli i potičem sve vas, sve vaše mreže da ostvarite doprinos ovoj mreži i europskom modelu za umjetnu inteligenciju. Što se tiče Europola, Mislim da se treba fokusirati na e, nove prijetnje, suradnju s trećim zemljama, pristup bazama podataka, zaštiti podataka, to su područja koja moramo pokriti. A pitanje o korupciji u okviru e, gospodarskog upravljanja imamo preporuku e, da zemlje, preporuke za ovu godinu, osam država članica zaprimilo je vrlo određene, određene preporuke za e, korupciju. E, mehanizam vladavina prava također se bavi korupcijom, a trebamo i revidirati e, kaznenu zakonodavstvo. Kada smo govorili o radikalizaciji, o tome smo već pričali, treba uključiti i lokalnu razinu. Mislim da pitanje radikalizacije nije samo zadatak Brisela, kao što sam već spomenuo. Pitanje o e, šifriranju, o tome, o tome raspravljamo, prijedlog o tome i mislim da već mogu spomenuti da nijedno pravo nije apsolutno. Građani zaslužuju biti sigurni, e, zaslužuju poštivanje vlastite privatnosti. E, višegodišnji financijski okvir, kao što znate, prvi od ključnih trenutaka je izvanredno e, vijeće. Imamo dva smjera razmišljanja. Prvi koji smatra da postižemo vlastite ciljeve, a drugi koji smatra da se to neće dogoditi. E, e, osobno nalazim se negdje u zlatnoj sredini. Mislim da pregovori predstavljaju prvi korak koji imaju potencijal E, da se svi zajedno udružimo. Što se tiče naših problema, želim biti veoma jasan. Trenutno finaliziramo naš pakt za migraciju i e, azil. Trebamo moći osigurati našim vladama, našim e, građanima, parlamentu da možemo možemo izbalansirati naše ciljeve i resurse i financiranja i ne možemo u, u, u tim područjima sigurnosti i migracija nastaviti s radom ako imamo tu asimetriju očekivanja i stvarnosti. To bi bila velika pogreška, a posebice zato što smo konstantno spominjali odgovornost i upravljanje granicama, postupcima za dobivanje azila i naravno e, e, trebamo e, imati nekakvu balans između tih očekivanja da trebamo štititi granice i stvarnosti, odnosno broja ljudi koji su nam dostupni. Predsjednica von der Leyen koja će sutra komisiji komisiju predstavljati u vijeću u potpunosti je svijesta naših osjetljivih točaka. I na kraju e, pitanje gospodine Papadakija. U e, prošlosti e, pokušali su me uvjeriti da zbog toga što ekstremna desnica koristi riječi poput europski način života, ja odnosno mi trebamo biti zabrinuti i okrenuti to na glavačke, odnosno ekstremna desnica očekuje hoćemo li se mi uključiti u cijelu tu priču. Oni čekaju naš korak, našu zabrinutost, da smo nesretni i oni će misliti da su pobjedili u toj bitki. Ja neću služiti argumente ekstremne desnice i u pitanjima migracije trebamo biti oprezni i ne trebaju nam slogani i floskule nalazimo se u, bili smo u razdoblju financijske krize i vidjeli smo da su mnogi ljudi nudili e, vrlo pojednostavljenja rješenja za kompleksne probleme i povijest je pokazala da su ti ljudi bili u krivu. Dobra rješenja su ona u sredini koja su prepuna sadržaja i koja razmatraju sve sadržaje određenog problema. Hvala vam što ste se uključili u raspravu posebice o strategiji o sigurnosnoj uniji i e, vjerujem da ćete se zauzeti za e, ta pitanja vašeg portfelja. U svakom slučaju, kao što ste rekli, e, bit će još prostora za raspravu. Gospodin Roberti se žali da možda njegovo pitanje nije odgovoreno. Ja sam postavio dva pitanja. Što mislite o Europskoj agenciji za borbu protiv pranja novca i o rezanju sredstava za Eurojust? Možda samo konačni komentar. Upravo sam rekao prezadnjem odgovoru e, da bi se pregovori sa VFO-om trebali, e, trebali bi izbalansirati e, očekivanja i resurse koje nam stoje na raspolaganju. To također pokriva i agenciju, e, no to pitanje agencije je više pitanje za moju kolegicu Jurovu. Kao što sam rekao, još imamo jednu točku dnevnog reda. E, toga vas molim za strpljivost, želim da ostanete u prostoriji jer imamo još jednu točku dnevnog reda e, o veoma tehničkom pitanju, odnosno nacrtu izvješća koje će zahtijevati vašu punu pažnju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 pokretanje automatske razmjene podataka o daktiloskopskim podacima u Ujedinjenoj Kraljevini. Dakle, nisu to samo otisci prstiju, nego i razmjena podataka u Ujedinjenoj Kraljevini u ovim sadašnjim okolnostima, a to je da Ujedinjena Kraljevina više nije članica Europske unije i uskoro će postati treća država u svakom smislu riječi. To će se dogoditi 31. prosinca. Dakle, ona će od siječnja iduće godine biti treća država. I sada nam se žuri jer treba još završiti neke pregovore u samo 10 mjeseci. Moramo se dogovoriti o novom sporazumu za budući odnos između Europske unije i Ujedinjene kraljevine i u tako napetim uvjetima komisija namjerava usvojiti provedbenu odluku o razmjeni podataka. Akt o provedbenoj odluci za pokretanje razmjene podataka je s obzirom na način sudjelovanja Europskog parlamenta što znači da parlament daje savjetodavni glas. Dakle, u prosincu 2019. godine komisija je zatražila mišljenje od parlamenta i do u roku tri mjeseca, dakle što prije. I o izvješću ćemo glasati na prvoj plenarnoj sjednici u Ožujku. Dakle, i mi moramo požuriti, moramo ubrzati korak. Sad ćemo čuti mišljenje komisije i predsjedništva o ovoj odluci da se nastavi s razmjenom podataka. Ja sam vaš izvjestitelj za ovaj predmet. Vijeće u vlastitom prijedlogu naglašava da Ujedinjena kraljevina ne namjerava i neće ispuniti sve uvjete odluke PRUM iz 2008. godine, ako se sjećate toga. Treba provesti ocjenu o tome kako Ujedinjena kraljevina namjerava u to uključiti podatke o sumnjivim osobama jer nam je rečeno da ti podaci neće biti obuhvaćeni nego samo podaci o osuđenim osobama. I osim toga, čim se završi prijelazno razdoblje, dakle do kraja prosinca, i tada će Ujedinjena kraljevina postati u svakom smislu riječi i treća zemlja, to će značiti da će se u svakom slučaju morati usvojiti neki novi pravni instrument. I ako podržimo nacrt provedbene odluke, to ipak neće značiti da će postojati pravni okvir, nego ćemo imati prijelazni privremeni aranžman o razmjeni podataka sa jednom zemljom koja vodi napete pregovore sa vrlo kratkim rokovima i da neće biti nikakvih jamstva e, o uzajamnosti, o ispunjavanju europskih standarda, naročito onih koji su donešeni u okviru odluke PROM. Gospođa Matea Petković je ovdje, ona je predsjednica Hrvatskog predsjedništva koja će objasniti logiku cijelog e, postupka i onda ćemo odgovoriti na konkretna pitanja E, ja sam e, evo, ovdje izvjestitelj, tako da sam se uzeo malo više vremena. A nedavno, 12. veljače, Europski parlament je na plenarnoj sjednici usvojio rezoluciju koju je podržalo 543 zastupnika i Podsjećam da su to bili najjači klubovi u ovom domu u kojoj je stajalo sljedeće, citirat ću. Ujedinjena kraljevina ne može imati izravan pristup europskim sustavima informacija i sve za sve agencije koje se bave područjem sigurnosti i pravde, a sve informacije koje se tiču razmjene osobnih podataka sa Ujedinjenom kraljevinom e, trebaju biti pod strogom zaštitom i nadzorom, što uključuje i istovrijednu razinu zaštite osobnih podataka u Ujedinjenoj kraljevini onoj koja je predviđena europskim pravom. premijer e, Boris Johnson je rekao doslovce da će oni zacrtati vlastite standarde zaštite podataka i da neće se uskladiti sa standardima europskog prava. Neće. To su jasno rekli. Ono što želim reći jest da postoji razlog za to da možemo očekivati da neće doći do ravnopravne razmjene podataka u odgovarajućem roku. I s obzirom na predviđene rokove jest nevjerojatno da SIS eh, koji je Ujedinjena kraljevina kršila dostavu podataka trećim zemljama bez obzira na europsko pravo u tom području, zapravo to ne možemo reći da će se to ispraviti. Stoga želimo čuti obrazloženje ovakve odluke od strane predstavnice Hrvatskog predsjedništva i zamolio bih je naročito da se osvrne na pitanje DNK i registracije vozila, jer vidimo da se ovdje neće primjenjivati europski standardi u Ujedinjenoj kraljevini. I to predstavlja dodatni izazov, dodatan problem za potporu ove provedbene odluke. Evo, molim predstavnicu Hrvatskog predsjedništva da uzme riječ. Izvolite. Dobar dan svima, gospodine predsjedniče, hvala vam na riječi. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, u ime predsjedništva želim predstaviti stajalište vijeća o nacrtu provedbene odluke vijeća o razmjeni daktiloskopskih podataka sa Ujedinjenom kraljevinom. U skladu sa primjenjivim postupcima vijeće je Europskom parlamentu 12. prosinca 2019. godine podastrlo nacrt provedbene odluke. Želimo istaknuti da je usvajanje moguće sa pravnog i e, tehničkog stajališta, a nadalje ono je i važno sa operativnog stajališta, naročito u svjetlu unutarnje domaće sigurnosti. U prijelaznom razdoblju nakon povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije europska pravna stečevina o razmjeni informacija u tijelima provedbe zakona primjenjuje se na Europsku uniju i na Ujedinjenu kraljevinu do kraja prijelaznog razdoblja pod uvjetima predviđenima sporazumom o povlačenju, naročito člankom 127. Za svoje strane Ujedinjena kraljevina je spremna provesti odluku prm i vijeće je procijenilo stanje provedbe i odredbe odluke prm u, vezi sa tom razmjenom podataka i da je ocjena dala pozitivan ishod. Slijedom toga je vijeće izradilo nacrt provedbene odluke koja je podastrta u parlamentu u svrhe postupka savjetovanja i trebamo imati u tom kontekstu na umu sljedeće. S obzirom na praktični i operativni značaj uključivanja profila osumnjičenika u ovu razmjenu podataka u svrhu javnog, javne sigurnosti i reda i mira, naročito u svjetlu suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i terorizma. Vijeće je e, zamolilo Ujedinjenu kraljevinu da e, do lipnja 2020. godine revidira svoju politiku o uključenju tih profila u razmjenu podataka. Isto vrijedi za razmjenu o podataka o DNK iz operativnog iskustva temeljem prvina DNK i e, razmjenom daktiloskopskih podataka do 15. lipnja 2020. godine Ujedinjena kraljevina nije izvijestila vijeće da je e, u slučaju da Ujedinjena kraljevina ne izvijesti vijeće o tome da je revidirala svoju politiku, dogodit će se sljedeće. Vijeće će revidirati svoje stajalište s obzirom na nastavak ili prestanak automatske razmjene podataka o daktiloskopskim podacima i DNK sa Ujedinjenom kraljevinom. Vijeće bi bilo zahvalno kada bi parlament zaključio postupak kako bi omogućio usvajanje ove odluke i omogućio i e, razmjenu relevantnih podataka. Kada je riječ o operativnim iskustvima sa razmjenom e, podataka o DNK, Ujedinjena kraljevina to čini od sredine lipnja 2019. godine i e, u bazi podataka je generirano 90.000 rezultata sa zemljama članicama do kraja 2019. godine. Koji su razlozi za to i zašto vijeće želi usvojiti provedbenu odluku? Pa u prvom redu iz e, razloga poboljšanja interne sigurnosti i pružanja potpore tijelima za provedbu zakona. Operativna iskustva sa Ujedinjenom kraljevinom u slučaju DNK pokazala su da je ta razmjena uspješna. Više od 50 tisuća podataka je generirano u drugoj polovici 2019. godine. U više od 8 tisuća slučajeva zemlje članice se su uspjele identificirati osobu koja pripada određenom profilu koji još nije bio e, identificiran u njihovoj vlastitoj bazi podataka. Evo jedan primjer. U 5543 slučaja neidentificiranih DNK profila, e, izuzimanjem tragova tijekom e, istraga i e, profila koji su pripadali nepoznatim osobama. Dakle, ti profili su se poklapali sa profilima iz britanske baze podataka i slično vrijedi za Njemačku 3763 neidentificirana DNK profila koja su se poklopila sa profilima osoba u britanskoj bazi podataka. Ovi primjeri pokazuju izvrsne rezultate koje ostvaruje mehanizam Prv za potrebe internet sigurnosti u Europskoj uniji. Interna sigurnost u Europskoj uniji je od ogromne važnosti za sve nas. I čak i e, samo jedan rezultat u bazi podataka Ujedinjene kraljevine do kraja 2020. godine koji bi doprinio e, zaključenju istrage o ozbiljnom kaznenom dijelu ili terorističkom činu vrijedi pokretanje razmjene podataka sa Ujedinjenom kraljevinom i usvajanja e, te odluke o tome. Ako razmatramo razloge zašto bi se Ujedinjena kraljevina trebala uskladiti sa europskim standardima i izmijeniti svoju politiku o profilima osumnjičenika kao što traži vijeće, to bi bilo u njihovom vlastitom interesu. Kad Ujedinjena kraljevina ne bi uskladila svoju politiku, onda bi i ugrozila pravo sudjelovanja u razmjeni podataka prema prvim. Međutim, statistički podaci od DNK pokazuju da ne samo zemlje članice bi imale koristi od takve razmjene, nego i samo Ujedinjena kraljevina. Više od 3300 neidentificiranih profila su se poklapali sa profilima osoba u bankama podataka u e, povezanim zemljama članicama. As Kada je riječ o odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom nakon prijelaznog razdoblja, ti će odnosi biti odlučeni temeljem pregovora, a za sve dalje informacije upućujem e, vas na komisiju. Hvala vam. Hvala lijepa. Molim vas da adresirate e, pitanja DNK i sustave registracije vozila. Jer zanima me koja je točna situacija Ujedinjene kraljevine u slučaju ovih pitanja. Ne čini se da e, Ujedinjena kraljevina provodi e, DNK i registraciju vozila. To su uvjeti iz odluke prvim, odnosno konvencije prvim. Dakle, to znači da države članice Europske unije nemaju pristup tim podacima kada e, ih zahtijevaju. Dakle, Ujedina kraljevina ima onemogućuje pristup tim podacima. E, vjerujem e, da sam već odgovorila na to pitanje. ja sam vam već dala primjere toga. Dakle, što se tiče DNK, razmjene podataka vezano uz DNK, sada imamo sedam država članica koje su međusobno povezane. Sedam. pola godine. Koje je obrazloženje e, o provedbe ove odluke? Molim vas, gospodine, e, vi predstavljate komisiju. Hvala, gospodine predsjedatelju. Biću kratak. Što se tiče e, strane komisije, mi smo uzeli u obzir vaše izvješće kao i vi od uvijek podupiremo kompletni reciprocitet vezano uz prume razmjenu podataka s Ujedinjenom kraljevinom, ali ono što je vrlo bitno jest kao što je to već pokazano i objašnjeno proces koji vodi vijeće a e, vijeće će također u tom slučaju e, odlučiti da li će usvojiti provedbenu odluku ili ne. E, ako pogledamo odluku i, i, i odgovarajući ono što je predsjedništvo objasnilo, mi samo možemo potvrditi da je prvim odluka primjenjiva na Ujedinjenu kraljevinu tijekom prijelaznog perioda. Ono što vijeće sada čini e, u e, predloženoj provedbenoj odluci jest potvrđuje da Ujedinjena kraljevina potvrđuje Eh, ispunjuje eh, zahtjeve koji se tiču razmjene podataka unutar konvencije prvom. Eh, to je provedben akt, provedbena odluka koja je kompletna u skladu sa pravilima, sa postojećim pravilima i ja mogu reći sukladno ocjeni i procjeni vijeća, to je vrlo točno i vrlo uvjerljivo. Ako pogledamo na budućnost, želim podsjetiti da eh, od referenduma 2016. komisija eh, od uvijek slijedi pristup koji možemo nazvati zakonskim eh, korektnim, primjenjujemo definitivno pravila e, koja su trenutno na snazi i to je ono što se mora dogoditi i ovdje. Dakle, moramo primjenjivati pravila na Ujedinjenu kraljevinu do kraja godine i ovaj prijedlog e, mora biti podržan. To je naše stajalište. Što se tiče vašeg pitanja vezanog uz razmjenu podataka e, vezanog uz DNK i registraciju vozila, razmjena podataka DNK E, dakle, podaci vezani uz to su vam prezentirani i ti podaci su zaista impresivni, zaista uvjerljivi. Što se tiče razmjene otisaka pri, e, prstiju, e, tu moramo imati raspravu kada se radi o podacima vezanim uz registraciju vozila. Tu nismo ni započeli E, s razmjenom. Trenutno ne postoji razmjena podataka vezana uz registraciju vozila unutar Ujedinjene kraljevine jer još uvijek nije provedena odluka. Dakle, sve dok se ne provede odluka, to ne može postojati ta vrsta razmjene. Hvala vam lijepa. Hvala vama. No, slušajte, naravno, da, moramo imati savjetovanje e, i vijeće odlučiti, ali Europski parlament e, ne, ne, ne ima svako pravo i dužnost da donese političku odluku što se tiče ovog postupka e, savjetovanja. Dakle, ima političko mišljenje. Komisija se obvezala da će riješiti e, ove, odnosno pozabaviti se ovim pregovorima kako bi osigurali da nakon što Ujedinjena kraljevina postane treća zemlja će se morati uskladiti sa standardima Europske unije kako bi se razmjenjivali podaci. A odluka će tada trebati biti donešena. Ono što pokušavamo razjasniti je kakva je situacija sada. Da, postoji razmjena podataka, to je jedna stvar. Ali, dakle, što se tiče onoga što znamo, samo sedam država članica dobivaju, dakle samo sedam e, dobivaju podatke e, iz Ujedinjene kraljevine. No, ako Ujedina kraljevina dakle, bude dio odluke prvo, to znači da e, ćemo mi morati poštovati te odluke, davati podatke Ujedine kraljevine, oni neće davati e, podatke nama, to jest daju podatke samo manjini država članica. Druga stvar, e, komisija mora razjasniti svoje stajalište i ulogu kao štititelja europskog prava, odnosno pravne stečevine kako će, kako će biti zakonodavstvo nakon 31. prosinca. Trenutno smo u siječnju, Europska unija, dakle za godinu dana bit ćemo u siječnju, Europska uh, e, Ujedinjena kraljevina će postati treća zemlja i kako će biti situacija s podacima, da li će dobivati podatke, kakav pritisak mi možemo izvršiti na Ujedinjenu kraljevinu kako bi oni prilagodili e, svoja zakonska pravila, zakonodavstvo vezano uz ova pitanja. sukladno onom što je vječe već objasnilo, e, do, do 15. lipnja moraju razjasniti svoju e, dostupnost, da, dakle da učine podatke vezane uz osumnjičenike dostupnima, dakle do 15. lipnja, to je šest mjeseci, samo šest mjeseci i manje sve do e, kraja tog prijelaznog perioda, što nakon toga? što se tiče pristupa Ujedinjene kraljevine podacima Europske unije, koji će biti e, zakonski okvir koji će se primjenjivati nakon 31. prosinca. Možete li odgovoriti na to pitanje? Hvala. Možda prije drugog kruga e, možemo pitati i ostale klubove e, da se izjasne po ovom pitanju. Kako bismo donijeli ispravnu odluku, moramo moramo dobro iskoristiti ovo vrijeme koje nam, je, koje nam je dostupno. Ali samo jedno pitanje, što se događa nakon kraja perioda odlučivanja? Koji će biti pravni režim i koja će biti uloga komisije koja mora osigurati da se poštuje europska pravna stečevina nakon što e, završi ovaj period i nakon što Ujedinjena kraljevina postane treća zemlja? Odgovor je vrlo jednostavan ako do 1.1.2021. ne bude novog sporazuma e, i ako završi prijelazni period, to znači e, da će e, ovaj, završiti ovaj sustav, prum sustav, dakle neće se više primjenjivati. Čujemo što misle izvjestitelji u sjeni. Gospođa Lima, imate riječ. Hvala lijepa. Pardon, gospođa Vesler Lima. Ja zahvaljujem na svemu i hvala predsjedništvu i komisiji na e, svim informacijama e, jer e, imam, odnosno imala sam neka pitanja, ali evo sada već sam dobila odgovore na njih. Ako mi dopustite, htjela bih dati jedan kratak uvod na francuskom. Ja izrazito cijenim rad Mišela Danjeja. Mislim da smo mi uspjeli u tome da uspijemo zadržati 27 država članica zajedno. I sada je bitno da e, naše, e, naša pozicija e, bude čvrsta naspram Ujedinjene kraljevine. Trebamo stajalište koje poštuje e, Britance, koje pokazuje poštovanje prema jednoj zemlji koja postaje treća zemlja s kojom bismo željeli imati što bliski odnos a to je u interesu Ujedinjene kraljevine, ali i u interesu Europske unije. Tako da samo želim reći, e, eto, to na francuskom, a sad ću se vratiti na engleski. Kada se radi o e, kriminalu i terorizmu. Vjerujem e, da je ključno osigurati e, kvalitetnu suradnju sa Ujedinjenom kraljevinom danas, ali također i nakon e, što završi prijelazni period. Mi tu određujemo temelje za buduću suradnju i moramo biti bliski partneri kada se radi o borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma. Ujedina kraljevina će osigurati e, e, otiske prsti od 9 milijuna osuđenika. E, tu se radi o 5 milijuna pojedinaca čiji DNK profili su bili mogući putem DNK mreže. To je sve bilo 2019. godine. Podaci o DNK i dakle pardon, razmjena podataka vezana uz DNK se trenutno koristi, e, a koliko ja znam, Njemačka, Francuska, Španjolska, Nizozemska i Austrija e, su te države koje koriste tu razmjenu podataka. Nadalje, e, pardon, Ujedinjena kraljevina ima najveću bazu podataka u cijeloj Europskoj uniji kad se radi o podacima, odnosno da bazama podataka vezanom uz DNK i otiske. I mislim da bi e, zapravo njekanje pristup ovim bazama podataka kaznilo nas. Dakle, mi ne bismo imali pristup i kaznilo bi Ujedinjenu kraljevinu. Ne sviđa mi se ta riječ punishment kazna, ali... Dakle, nadalje, e, istina je da je Europski parlament dao jasan pregovarački mandat Barnjevom timu, kada se, pogotovo kada se radi o razmjeni osjetljivih podataka vezano u sigurnosne mjere. Ali um, Barnjev tim će morati obaviti taj e, posao nakon uh, prosinca 2020. Hvala. Evo, uskoro ću biti gotova. Samo još jedna stvar. Za sve navedeno, iz svih navedenih razloga, um, mislim da bi bilo uh, teško ne podržati ono što komisija traži od nas jer ako je naša primarna odgovornost osigurati sigurnost građana, čak i još više kad se radi o prekograničnom kriminalu i terorizmu, mislim da zaista ovdje moramo biti svjesni e, da govorimo o prekograničnom kriminalu i terorizmu. I također govorimo o činjenici da o činjenici da ne dobivamo podatke osumnjičenika, odnosno profila osumnjičenika, već da trebamo i još veću, još širi raspon razmjene podataka s Ujedinjenom kraljevinom. I zato mi je teško razumjeti zašto biste rekli ne u ovom slučaju. I još želim pitati samo još jedno pitanje. Iz perspektive podataka Ujedinjena e, kraljevina je ispunila sve preduvjete za konvenciju PRUM, posebice vezano s poglavlje 6, vezano uz opće odredbe za razmjenu podataka. E, dakle, bilo bi e, vrlo, vrlo ozbiljno da, da ne ispune, ali oni su ispunili te preduvjete, kao što sam navela. Hvala. Hvala. Evo, mi imamo e, još samo osam minuta. Mi imamo e, izvjestitelje u sjeni s kojima ćemo se sastati. Molim vas, gospođo Interveld. Evo, praktična sugestija da imamo e, sastanak izvjestitelja u sjeni ovdje, bez da trošimo vrijeme odlazakom u drugu zgradu. Prvo, ja bih željela odgovoriti onome što to je kolegica e, rekla u vezi s poštovanjem Ujedinje kraljevine. Da, ja duboko poštujem i volim e, kolege Britance, ali također e, ne vjerujem trenutnoj britanskoj vladi. Zapravo oni nisu pokazali jako mnogo poštovanja za Europsku uniju. Žao mi je, ali tako je. Ne razumijem mm poredak stvari ovdje. Vijeće e, ne čini dobru stvar. Mislim da bi poredak stvari bio sljedeći. Prvo Ujedinjena kraljevina treba prihvatiti naše uvjete, a onda će to biti pristup. Jer što nam ostaje ako kažemo e, u redu da vi ste obećali časna pionirska, evo do kraja godine vi ćete to učiniti, ali koji je zalog ovdje? Mi govorimo o vrlo kratkom e, vremenskom roku i ako komisija i vijeće e, dopuste e, pristup sada, kada Ujedina kraljevina se još nije uskladila sa uvjetima, kako ćete uvjeriti mene da vjerujem vama? Da povučete njih, pristup njima do kraja godine ako oni još uvijek ne poštuju naše zahtjeve, naše uvjete. Na kojim temeljima? E, ja im gotovo nula povjerenja u komisiju i vijeće. Jer ne sjeća se niti jednog jedinog puta, odnosno instance kada su komisija ili vijeće povukle takav sporazum. Također, ne znam kakav bi poticaj e, zapravo trebalo Ujedinjena kraljevina imati kako bi prihvatila uvjete kompletnog reciprociteta ako smo spremni dati im pristup e, na ovaj način. Ako je to nekakva nova sjajna igračka koju svi trebaju imati, e, zašto onda oni ne bi sami imali poticaj da dakle, prihvate ove standarde i potpuni reciprocitet? Ne razumijem zašto, to gurate, zašto se zalažete. Vidim da ste vrlo uvjereni da možemo vjerovati u Ujedinjenoj kraljevini, ali ja nisam baš sigurna. Evo, u proteklih nekoliko tjedana vidimo da ne možemo, da nisu baš pouzdani u mnogim stvarima. A komisija je 2015. već znala da je Ujedinjena kraljevina e, e, zloupotrebljava u velikoj mjeri privilegiran pristup e, informacijama iz šengenskog informacijskog sustava. Dakle, ne znam baš da li ću tako slijepo vjerovati njima. Znamo također da nisu s nama podijelili informacije informacije o otprilike 75 tisuća osuđenih kriminalaca i kada smo to otkrili bili su tako, je tako sram da su to htjeli zataškati. I vi me tražite da im vjerujem. Ne. Prvo oni trebaju prihvatiti naše uvjete, a onda ćemo im dati povjerenje. Hvala. Gospođa Delbo Korfeld, da li ste ovdje? Izvolite. Mislim da ste vi, gospođa Intervelt, rekli većinu toga. E, čini mi se da e, mi zapravo tu razgovaramo kao da se Brexit nije dogodio. Čini mi se da ne uzimamo u obzir e, deklaraciju Borisa Johnsona, odnosno izjave o kojoj ste vi govorili, ne uzimamo u obzir podup kopiranje onoga što smo rekli da ćemo činiti, a to je e, zaštititi prava građana tijekom ovog perioda i naše veze e, sa Ujedinom kraljevinom. Prošli tjedan u Strasburu e, smo E, zapravo s, neko, s nekolicinom posjetila našu agenciju koja se bavi zaštitom ovih podataka i zamolili smo ih da li postoji način da e, zaštitimo podatke protiv novih zlouporaba. Rekli su ne, sve se bazira na povjerenju. I to zapravo samo pokazuje da ovo povjerenje nije, nije iskazano. E, dakle, pokazali su da opetovano da se ne namiravaju uskladiti s našim standardima vezanom u zaštitu podataka i da ne žele ispuniti standarde e, koje žele Europska unija. I oni e, žele to učiniti sada, ne žele čak ni čekati e, određeno vrijeme. Mislim da ono što je Sofi mislila jest da zapravo da, da vi miješate prioritete, e, odnosno miješate redosljed stvari. I govorili ste 15 minuta o sigurnosti, ali sigurnost ne znači samo zaštitu protiv kriminala, kriminalaca. Sigurnost se odnosi i na sigurnost e, običnih građana, njihove, njihove intimnosti, njihove zaštite podataka. To je užasno bitan aspekt sigurnosti. Malo mi je dosta što uvijek gledamo druge. A ovdje kao predstavnica građana e, želim mm, kao i za sve e, europske građane da imaju E, zaštićenu sigurnost i svoje živote. A zaštita podataka postoje vrlo, vrlo važno pitanje u svemu tome. Hvala. Gospodin Busada, izvolite. Hvala. Imam pitanje za gospodina Prokačinja. Nažalost, nije mogao doći danas na sastanak u ime ECR-a e, mi se zalažemo za e, stajalište vijeća i to je naš opći e, pristup. Nekoliko komentara. GDPR kao i direktiva vezana uz zaštitu podataka od strane Agencije za zaštitu podataka potpada pod britansko zakonodavstvo tijekom Eh, perioda, eh, prijelaznog perioda. Dakle, svi standardi eh, moraju biti u skladu sa europskim standardima. Druga stvar, Europska unija kaže da je pristup podacima koje imaju Jedina kraljevina važan za zaštitu i sigurnost naših građana. To je jedino važno za odluku koju bismo trebali usvojiti sad u ovom trenutku. Vijeće je objasnilo informiralo nas o tome da postoji značajan rizik od strane Ujedinjene kraljevine da se ne usklade sa tim povjerenjem na kojem je izgrađen ovaj sustav, ali postoji jedna klauzula koja dopušta e, reviziju koja bi dopustila zaustavljanje ove suradnje u slučaju da Ujedinjena kraljevina e, ne ispuni zahtjeve i da nam ne da podatke koje zahtjevamo od njih. Dakle, Kad već govorimo o toliko vladavini prava i ispunjavanju naših e, zahtjeva i poštivanju zakonodavstva, bilo bi šteta da ne poštujemo naše vlastito zakonodavstvo u ovom slučaju. mi očekujemo od Ujedinjene kraljevine da poštuje sve dijelove sporazuma, ali i e, parlament mora poštivati svoju ulogu, ali parlament nije pregovarač. E, mi ne bismo trebali dovoditi u pitanje sigurnost građana EU-a i britanskih građana koji e, su demokratski odlučili otići, odnosno napustiti Europsku uniju. Hvala. Biću kratka, ali podržavam e, ova pitanja i moram reći da nismo dobili odgovore na naša pitanja. Prvo moramo smjestiti ovu raspravu u kontekstu očitih e, povreda prava europskih državljana zlouporabom SIS-a koju provodi britanska vlada. I u tom kontekstu kakve su sigurnosne mjere provedene u Ujedinjenoj kraljevini s obzirom na pristup i razmjenu podataka o testima prstiju? Što se čini po tom pitanju? Govornica iz vijeća je spomenula da je provedena evaluacija, ali nije li slučaj da su podaci ispitani samo u Njemačkoj, jednoj zemlji članici, a kada je riječ o DNK, to se procjenjivalo na drugi način i osim toga nije li istina da nećete biti spremni na sučelje do kraja godine? Također, vaši vlastiti podaci pokazuju da mnoge zemlje članice još ne mogu eh, međusobno razmjenjivati podatke o DNK i osticima prstiju. Dakle, kako možete reći da će sve zemlje članice moći razmjenjivati te podatke do kraja godine i u tom kontekstu zašto žuriti i koji je pravni, pravni razlog za produljivanje tog roka nakon kraja godine. Koliko se meni činilo, htjelo se potaknuti razmjenu između zemalja članica, ali sada Ujedinjena kraljevina to više nije. Dakle, želi se potaknuti takvu razmjenu podataka do kraja godine i ćemo žuriti onda? To izaziva e, veliku zabrinutost i čini mi se da to nije dobro upravljanje. I na kraju, što će jedina Kraljevina i zemlje članice učiniti u smislu razmjene podataka i e, tehničkih sučelja. Evo, znam da ste i vi sami postavili to pitanje predsjedniče, ali ja sam htjela se odazvati na to. Dakle, imamo kasnije sastanak izvjestitelja o sjeni u ovoj prostoriji, što je naravno praktičnije rješenje, ali vidim da imamo još dva zastupnika koji se žele javiti za riječ i želim vam zahvaliti na ustrajnosti sudjelovanja u ovom sastanku. Dakle, evo još dvije minute. Gospodin Hidvegi i gospođa Sipel, ako ne griješim. I to bi bilo sve. Gospodine Hidvegi, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Sve treba promatrati kroz prizmu onoga što je važnije. Ono što je najvažnije ovdje jest e, sigurnost građana u borbi protiv e, kriminalaca ili međunarodnih e, mreža terorista. Nije bitno volimo li Borisa Johnsona, njegovu vladu ili njegove riječi. To je jednostavno pogrešan pristup. U europskom interesu je nastaviti ovu razmjenu dobivamo više podataka od njih nego obratno i imamo vremena tijekom prijelaznog razdoblja za dogovor. I do tada bi se to trebalo nastaviti radi općeg dobra i naše vlastite sigurnosti. To su najvažnija razmatranja netko koga voli ili ne voli. To su nebitni komentari u ovoj raspravi. Gospođa Sipel. Hvala, gospodine predsjedniče. Na početku, tijekom svih ovih godina u kojima je Ujedinjena kraljevina bila članicama Europske unije, ona je rado uzimala sve podatke, ali je bila na dostavljanju podataka, tako da tu nemamo neku ravnotežu. I osim toga, ako ste članica Europske unije, dokazano je da se morate pridržavati svih e, pravila i standarda Europske unije, a to Ujedinjena kraljevina nije činila. I osim toga čujemo od vlade Ujedinjene kraljevine da čak nije niti voljna ispuniti europske standarde. O čemu ovdje govorimo? Ako oni nisu voljni ispuniti europske standarde, primjerice e, sigurnosti podataka, što je sa pitanjem daljnjeg prijenosa podataka u druge zemlje? Štitimo li doista naše građane ako dopustimo Ujedinjenoj kraljevini pristup svim podacima, a da nemamo nadzor nad onime što će se kasnije dogoditi, tko će pristupati tim podacima kasnije? Mislim da to trebamo razmotriti i vrlo sam iznenađena a to je naravno moj dojam time da ljudi u ovom domu nastoje iznaći koje kakve izgovore za to da se Ujedinjenoj kraljevini dopusti pristup svim našim podacima i nakon prosinca ove godine bez obzira na standarde, a to svakako ne mogu prihvatiti. Vidim da ovdje ima podjela. Hvala svima e, na doprinosima. Zamolit ću izvjestitelja i izvjestitelja da ostanu ovdje, ali samo trenutak prije nego što zaključimo da ćemo riječ vijeću i komisije na još e, minutu po glavi. E, imam neke dvojbe. Ne morate mi držati prodike o sigurnosti. Mene motivira pravo na sigurnost europskih građana, ja to ozbiljno shvaćam. Ono što želim reći je sljedeće. Ima li smisla da ovo prijelazno razdoblje za prebacivanje podataka se nastavi bez ikakvog reciprociteta, bez ikakvih jamstava za neki stabilni okvir. Dakle, nakon ovog kratkog razdoblja imamo li jamstva da će doći do prekida razmjene podataka, da će to prestati. Imamo li takvih jamstava? To je jedino pitanje. Radi pravne sigurnosti. Riječ ima vijeće, onda komisija. Izvolite.